fine. I have, I have mine. Poštovane dame i gospodo, lijepo vas molim. Nešto se događa. U čemu je problem? Gospodine predsjedatelju, ja bih e, imao jedno pitanje što se tiče predstojećeg glasovanja o izvještaju o Albaniji. E, ukoliko dođe do spajanja Albanije i Kosova, da li će onda ovaj izvještaj koji trebamo osvojiti vrijediti i za Kosovo? E, zbog tjesnih veza sa premijerom Ramom, e, odgovor će dati gospodin Fleckenstein. <laughs> Podrazumijeva se, odnosno ne. Jučer smo vodili obsežan razgovor o ovoj temi i o svemu što smo rekli u pogledu ovog intervjua. E, nemamo vremena sad ponovno voditi taj razgovor, ali e, ćemo e, razgovarati tijekom tjedna o ovoj temi kako bi bilo potpuno jasno koje je stajalište Europskog parlamenta. Postoji li mogućnost da se unese usmeni amandman, da se podnese usmeni amandman kako bi ipak E, postojalo neko pojašnjenje, možda kod e, uvodnih izjava, možda bi mogao razmisliti o jednom odlomku u tekstu. Recimo, e, konstatira da se ove ovaj izvještaj odnosi samo na Albaniju ili nešto u tom smislu. Ne? Mikrofon molimo. Ukoliko je ovo prihvatljivo za kolege, predlažem da krenemo sa glasovanjem. Kompromis 3, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. E, prelazimo sada na amandman 37 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na amandman 40. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 44. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 45. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 46. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 47. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 48 za, protiv suzdržan usvaja se. 49 e, do 51 tri amandmana za, protiv suzdržan odbija se. 52 za, protiv suzdržan odbija se. 53 za, protiv suzdržan odbija se. 55 za, protiv suzdržan usvaja se. 56 za, protiv, suzdržan, odbija se. 57 za, protiv, suzdržan, odbija se. 58 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 59 za, ne razmatre, ne se zato što je usvojen 58. Prelazimo na 60. Ko je za? protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. E, kompromis 6. Za? Protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 7. E, Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. Prelazimo sada na kompromis 8. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. E, prelazimo na amandman 93 za, protiv suzdržan odbija se. 94 za, protiv, suzdržan, odbija se. 95 za, protiv, suzdržan, odbija se. 96 za, protiv, suzdržan, odbija se. 97 za, protiv, suzdržan, odbija se. 98 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 99 za, protiv suzdržan usvaja se 100 za protiv suzdržan odbija se 101 za protiv provjerit ćemo Zatvaram glasovanje. 33 prema 25 usvaja se. 102 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržan, odbija se. 105 za, protiv, suzdržan, odbija se. 106 za, protiv, suzdržan, odbija se. 107 za, protiv, suzdržan, odbija se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. 37 prema 16 usvaja se. 108 e, se onda ne razmatra, 109 ko je za, ko je protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. 118. E, Tko je za? Protiv suzdržan odbija se. Vi ste glasovali protiv. 118. Da a to smo imali još prije pola sata. 118. Elektroničko glasovanje. Abštumunski šlos. Zatvaram glasovanje. 25 prema 33 odbija se. 119 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. 120 za, protiv, suzdržan, odbija se. 121 za, protiv, suzdržan, odbija se. 122 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 129 za, protiv, suzdržan, odbija se. 130 za, protiv, suzdržan, odbija se. 131 za, protiv, suzdržan, odbija se. 132 za, protiv, suzdržan, odbija se. 133 i 134 za, protiv, suzdržan, odbija se. 136 za, protiv, suzdržan, Odbija se. 135 za. Protiv suzdržan usvaja se. 137 za. Protiv suzdržan odbija se. Kompromis 12 za. Protiv suzdržan usvaja se. Amandman 144 za. Protiv suzdržan odbija se. 144. E, odmah povrh kompromise 13. Glasujemo još jednom. 144. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 157. u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržan odbija se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. 158 i 159 za? Protiv? Suzdržan? Provjerit ćemo. Abstimmung ist Zatvaram glasovanje. 31 prema 27 usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. E, usmeni amandman 2 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. 166. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. 167 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 168 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 170 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 15. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 173. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 174. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 175. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 176. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se gospodin Fleckenstein. Što se tiče kompromisa 16 imao bih usmeni amandman koji sam ranije prijavio. Izvolite. E, u drugom i trećem redku želim da se unese s obzirom na veliku e, skupinu koja govori albanski i u Albaniji i u Makedoniji da se taj dio izbriše kako bi se izbjegli nesporazumi, a to je usuglašeno na sastanku s liberalima. Ima li prigovora u odnosu na ovaj usmeni amandman? To nije slučaj. Onda ćemo to tako usvojiti e, u ovoj verziji koja je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, 189 za, protiv, suzdržan, odbija se. 190 za, protiv, suzdržan, odbija se. 191 za, protiv, suzdržan, odbija se. 192 za, protiv, suzdržan, odbija se. 1 i 2 za, protiv, suzdržan, odbija se. 3 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržan, odbija se. 5 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržan, odbija se. 23 za, protiv, suzdržan, odbija se. 24 za, protiv, suzdržan, odbija se. 26 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržan, odbija se. Elektroničko glasovanje o e, cijelom prijedlogu. Zatvaram glasovanje. Izvještaj se usvaja sa 50, e, odnosno 51 Tri protiv, su uzdržana. Čestitam izvjestitelju. Prelazimo sada na izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Izvjestitelj je gospodin Preda. Počinjemo s glasovanjem. Kompromis 3. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. Prelazimo sada na kompromis četvrti. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis pet za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 53. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 65. Tko je za amandman 65? Protiv, suzdržan, odbija se. Zatvaram glasovanje. 19 e, prema 32 odbija se. E, 65. Tko je za? A, upr to smo odglasovali. Dakle, 68, 69 za, protiv, e, suzdržan, odbija se. 70 za, protiv, suzdržan, odbija se. E, 71 za, protiv, suzdržan, odbija se. 72 za, protiv, suzdržan, odbija se. 75 za, protiv, suzdržan, odbija se. 76 za, protiv, odbija se. 77 za, protiv, suzdržan, odbija se. 78 za, protiv, suzdržan, odbija se. 79 za, protiv, suzdržan, odbija se. 80 za, protiv, suzdržan, odbija se. 81 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržan, odbija se. 83 za, protiv, suzdržan, odbija se. 84 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržan, usvaja se.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 22 prema 33. Amandman se odbija. Dakle, 33 prema 22. 100 za, protiv, suzdržan, odbija se. 101 za, protiv, suzdržan, odbija se. 102 za, protiv, suzdržan, odbija se. 103 za, protiv, suzdržan, odbija se 104 za, protiv, suzdržan, usvaja se 105 za, protiv, suzdržan, usvaja se 106 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 112 koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. 113 za, protiv, suzdržan, odbija se. 114 za, protiv suzdržan odbija se 115 za protiv suzdržan e, nisam pazio još jednom 115 za protiv suzdržan usvaja se 116 za protiv suzdržan odbija se kompromis 10 za protiv suzdržan usvaja se amandman 126 Glasovanje po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržan, odbija se. 127 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na kompromis 13 za, protiv, suzdržan, usvaja se. I sada prelazimo na kompromis 14 za protiv suzdržan usvaja se. Prelazimo na drugi dio amandmana 168, 169. Tko je za prvi dio? Odnosno samo drugi dio. Tko je za drugi dio? E, protiv drugog dijela suzdržan e, provjerit ćemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. 29 prema 22, amandman se usvaja. Kompromis 15 za. Mm. Usmeni amandman 1 se ne razmatra ako je drugi dio 167 usvojen. Dakle, kompromis 15. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 177. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. 179. Za, protiv, suzdržan, vjerojatno se usvaja, ali provjerit ćemo. Abstimmung ist Zatvaram glasovanje. 28 prema 23 usvaja se. E, kompromis 16 za, protiv suzdržan usvaja se. Kompromis 17 za, protiv suzdržan usvaja se. Amandman 200. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis 18 za, protiv suzdržan usvaja se. E, drugi dio amandmana 204 za, protiv usvaja se. 210 za, protiv suzdržan odbija se. 211 za, protiv suzdržan odbija se. 212 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 213 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 214 za, protiv, suzdržan, odbija se. 215 za, protiv, suzdržan, odbija se. 216 E, ne razmatra se jer su svi amandmani odbijeni. Odnosno da, 216 prvi dio za, protiv, usvaja se. Drugi dio za, provjerit ćemo. E, prvi dio elektroničko glasovanje. Ist abstimmung geschlossen? Zatvaram glasovanje. 30 prema 25 usvaja se. Drugi dio tko je za. Protiv suzdržan usvaja se. Ne razmatra se 217, znači 218 za, protiv suzdržan usvaja se, 220 za, protiv suzdržan usvaja se, kompromis 19 Kompromis 19. Dakle, kompromis 19. E, protiv suzdržan usvaja se. Prelazimo na amandmane 229. Tko je za? Protiv suzdržan odbija se. 230 za protiv, suzdržan, odbija se. 231 za, protiv, suzdržan, odbija se. 232 za, protiv, suzdržan, odbija se. 233 za, protiv, suzdržan, odbija se. 234 za, protiv, suzdržan, odbija se. 235 za, protiv suzdržan usvaja se. 236 za, protiv suzdržan odbija se. 237 za, protiv suzdržan odbija se. 238 za, protiv suzdržan odbija se. 239 za, protiv suzdržan odbija se. 240 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 241. Ne, ne razmatra se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 12. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 15. Prvi dio. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Usvaja se. Gospodine Preda, ovo je bila manja greška. Zatvaram glasovanje. skoro da e, se nije završilo kako treba. Amandman 16. za. 27 e, prema 47. E, amandman 16. za. Protiv suzdržan usvaja se. 1 za. Protiv suzdržan usvaja se. 2 za. Protiv suzdržan odbija se. 3 za protiv se uzdržan usvaja se. E, pet za, protiv, e, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. 16 prema 36. Odbija se. E, ukupno elektroničko glasovanje. Tko je za? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 45 prema 3. E, čestitam gospodine Preda. Molim gospodina Plenkovića da preuzme predsjedavanje. E, I ja moram otići na raspravu o Armeniji.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

Okay, dear colleagues, let Dragi kolege, nastavimo s radom prema dnevnom redu. Sljedeća točka je deseta točka. Informacije o posjetu e, Pekingu i Hong Kongu. Predsjedništvo izaslanstva za odnose s Kinom od 7. do 10. travnja. Pozdravljam je Olajnena koji je predsjednik izaslanstva, koji se upravo vratio iz Kine. Kao što znate, predsjednik Šulc je također e, nedavno posjetio e, Kinu 16. i 17. trećeg. E, podsjećam vas da e, AFET razmišlja o tom strateškom partnerstvu. Gospodin Bastian Belder će biti izvjestitelj za to izvješće. E, o tom nacrtu izvješća e, će se razgovarati u odboru e, prije i poslije ljeta, a na plenarnoj će se glasati o tome u listopadu. Provedba strateškog plana suradnje s Kinom do 2020. godine bit će jedna od tema ovljetnog samita s Kinom govorit će se o sigurnosnim pitanjima. Kina je najavila cilj uspostave dobrih odnosa sa svim geografskim područjima. Um, suzdržava se od otvorenog kritiziranja Rusije u odnosu na, e, na Ukrajinu i nije se pridružila e, sankcijama. E, potpisali su prije godinu dana ugovor o plinu vrijedan više od 3 milijarde eura. Rusija isto tako e, provodi e, i zračne i kopnene vojne vježbe s Kinom. Gospodine e, Lajnet, bilo bi nam zanimljivo čuti jeste li o tome razgovarali tijekom svog posjeta Kini, te koja bi bila uloga Kine u ulozi, u krizi u Ukrajini. Japanski predsjednik je također se sas u Kini i e, razgovaralo se o broju različitih incidenata koji se događaju između e, japanskih i kineskih e, brodova. Posljednje satelitske snimke pokazuju da Kina sve više pojačava svoju vojnu prisutnost na umjetnim otocima na Južnokineskom moru. To će vjerojatno dovesti do odgovora Filipina i Vijetnama i samim se povećava rizik od neprijateljskih e, reakcija. E, isto e, tako Bujguri u Xinjiangu su izloženi mogućnosti radikalizacije. Bilo bi važno vidjeti koji su glavni elementi zaštite manjinskih e, prava. Zanima me e, što ste o tome zaključili tijekom posjeta. E, prošle godine ste posjetili Hong Kong. Jedan revolucionarni pokret je nekoliko mjeseci okupirao ulice Hong Konga vezano uz izbore za vlast u Hong Kongu. Je li hongkonška vlada dala neke nove informacije o planovima za demokratizaciju. Bilo bi također e, zanimljivo čuti jeste li e, se susreli sa predstavnicima tog revolucionarnog e, pokreta. Isto tako ćemo uskoro obilježiti četvrtu odnos, obljetnicu odnosa s Kinom. Zanima me, planira li se nešto u Pekingu da bi se obilježili ti odnosi s Kinom? Eh, Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, doista imamo 40 godina odnosa između Europske unije i Kine. 6. Eh, svibnja imat ćemo jednu svečanost, a paralelno eh, će biti svečanost i u Pekingu. Naše izaslanstvo vodilo je brojne razgovore u Pekingu E, sudjelovale su Europske gospodarske komore, a i e, Ministarstva vanjskih poslova, nevladine udruge, novinari. Naš dojam je da je Kina zemlja u kojoj se zbivaju promjene. I to ekonomske, političke i kulturne. E, što se tiče gospodarstva, rast je pao sa 10 na 7%, neki kažu čak 6%, a to će dovesti do sukoba unutar zemlje. E, postoje određeni problemi u samoj zemlji, visoka zaduženost općina i e, veliki jaze između bogatih e, i siromašnih, a isto tako e, balon nekretnina u kojima nitko ne stanuje. Politički se zemlja promijenila u zadnje dvije godine. Predsjednik je veliki čimbenik moći u zemlji E, kampanja za borbu protiv korupcije vodi se velikim intenzitetom e, i što se tiče e, ljudi na čelu vojske ili tajne službe i što se tiče vladavine prava predsjednik ne želi da dolazi do proizvoljnih odluka na regionalnoj i lokalnoj razini. Mnogi E, kažu da e, više nije na snazi bajlo nego oflo, treba zapravo vidjeti što se misli pod tim e, u Kini. U zadnje dvije godine bilo je više uhićenja, uhićenja nego u zadnjih 20 godina. Sloboda mišljenja se sužava, dolazi do napada na takozvane zapadne vrijednosti, a nevladine udruge, a i zaklade sa zapada izložene su sumnjičavosti i kontrolama. Zakon o nevladinim udrugama se priprema, e, postrožit će se kriteriji za priznavanje i bit će puno teže osnovati nevladinu udrugu u Kini. E, i novinari se žale na represalije, posebno e, što se tiče uskraćivanja vize. Postoje novinari koji izvještavaju o Kini iz Hong Konga i imaju velike poteškoće dobiti vizu. Što se tiče kulture e, E, zbivaju se velike e, promjene jer mladi ljudi nisu toliko zainteresirani za politiku nego za bolji život, a e, to posebice vrijedi za srednje slojeve i tu postoji veliki problem onečišćenja zraka, a to je onda problem koji vide građani i koji postaje problem i za vladu. Eh, onečišćenje zraka, eh, prehrambeni proizvodi, to je veliki problem i važna tema u Kini. Dolazi do štrajkova i borbe za bolje, uvjete rada i veće plaće. A isto tako eh, u odnosu na lokalne projekte. Što se tiče odnosa između Kine i Europske unije, u samom središtu je sporazum o investicijama. E, Kina inzistira na dinamici, na tempu, a posebno na pitanju pristupa tržištima. Mnoga tržišta zatvorena su za zapadne firme i zaštita investitora predstavlja značajnu temu za naše firme pitanje je postoji li zaštita investitora u sporazumu i o tome je govorila trgovačka komora. E, Kina e, razmišlja i korak dalje od ovoga e, razgovaralo se o statusu tržišnog gospodarstva E, tu je potrebno donijeti odluku do kraja 2016. Navedeno je pet uvjeta kako bi se dobio status tržišne ekonomije. E, trgovinska komora u Pekingu je skeptična e, što se tiče ovog statusa s obzirom na posebnu ulogu državnih poduzeća, a i u svjetlu restrikcija u odnosu na europska poduzeća koja posluju u Kini. Kao primjer mogu navesti bankarski sektor i informatičku tehnologiju. I tu postoji kinesko e, tumačenje u smislu e, da e, europske banke trebaju odati svoje šifre i tehnologiju. Što se tiče vanjsko-političkih tema, E, Kina je bila protiv e, u sukobu oko Ukrajine. Što se tiče e, agresije, Kina je protiv, ali istodobno Kina je i protiv sankcija. Oni, dakle, nisu za sankcije u odnosu na Ukrajinu. Vrlo su samouvjereni na svjetskoj razini, izistiraju na svojim teritorijalnim pravima. E, spomenuo bih projekt puta svile prema lukama i nekoliko milijardi dolara je već uloženo. Europska unija bi trebala koordinirati donošenje odluka i odlučiti želi li sudjelovati ili ne, vidjeti koji su uvjeti, postoje li međunarodni standardi što se tiče natječaja i e, pošteno natjecanje. E, Europska unija e, nema koordinaciju što se tiče AIEBA, infrastrukturne banke Neke su zemlje sudjelovale u tome, a neke ne. I stoga postoji velika potreba za dodatnom koordinacijom e, što se tiče aktivnosti u odnosu na Kinu. E, mi smo rekli da je potrebno donijeti novu strategiju u odnosu na Kinu. Nekoliko riječi o Hong Kongu. Vode se vrlo zanimljive rasprave sa e, izvršnom vlasti zakonodavnim vijećem i e, većinskim e, strankama. E, sutra ili sljedeći tjedan očekuju se rezultati drugih, drugog kruga konzultacija. Nakon što se vidi što izvršna vlast predlaže u pogledu izbora, to je zasebna politička tema. Što se tiče vremenskog rasporeda, u lipnju ove godine se treba podnijeti prijedlog e, novog izbornog zakona. E, vlada doduše nema većinu u parlamentu. Oporba ima 27 glasova, a vlada 24. Nedostaju dva glasa za dvotrećinsku većinu. Veliko je pitanje e, postoje li određena kretanja u smjeru kompromisa ili E, će doći do blokade ovog zakona. E, vidjeli smo da e, još uvijek postoje šatori pokreta Occupy oko zgrada vlade. Procjena i oporbe bila je doduše da je blokada ulice bila predugo, predugo je trajala tako da se promijenilo raspoloženje u Hong Kongu. E, i nije bilo korisno tako dugo blokirati glavnu prometnicu i onda je došlo do defenzive i zapravo je to naštetilo oporbi e, s obzirom na proces e, izbora i mogućnost utjecaja na opće izbore 2017. Što se tiče EU-a i Hong Konga, postoje gospodarski odnosi i priprema se sporazum o investicijama Isto tako e, carinski režim za zaštitu intelektualnog vlasništva. E, Hong Kong općenito jako raste, nije pretrpio štetu zbog svog statusa i e, gospodarstvo napreduje i raste. Poštovani gospodine predsjedniče, ovime završavam ovaj izvještaj. Hvala lijepa kolega Leinen. A sada dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Belderu. Izvolite. E, kolega e. Hvala vam. Htio bih kolegi reći, kao i kolegama izvjestiteljima, a prije svega gospodinu Lajnenu i gospodinu Butikoferu, da im čestitam na sjajnom izvješću i analizi stanja u Kini nakon posjeta. Mislim da je to bilo vrlo informativno i htio bih reći da su njihovi komentari doista vrlo korisni. Očito se moramo usredotočiti na organizacijsku strukturu. Moramo eh, se pozabaviti investicijskom bankom, trebamo pogledati, eh, odnosno razmisliti o projektima investicije u infrastrukturu u Kini. I mislim da trebamo koordinirati naše inicijative. Prošli tjedan je u nizozemskim e, novinama pisalo o tome kako e, znanstvenici drže da Europa treba ulagati, ali da se to treba činiti transparentno i pritom se treba pridržavati E, principa transparentnosti i zaštite okoliša i drago mi je da ste se i tim e, aspektima bavili tijekom posjeta u Kini. Očito je da je Kina jako važna u kontekstu globaliziranog e, svijeta u kojem živimo i stoga se trebamo pobrinuti da imamo dugoročni strateški pristup u suradnji s Kinom. Ne želimo da predrasude definiraju taj pristup. Trebamo strateški e, pristup i akademski svijet je toga svjestan i drago mi je da se to vidi e, i u, vaši, i u sadržaju vaših rasprava. Možda biste nešto više mogli reći o stavu međunarodnog tiska. Koliko znam, mnogi neki novinari su izrazili značajan interes za koncept reciprociteta. Drže da E, kineski mediji slobodno djeluju, posluju ovdje bez ograničenja, ali da se ta, ta, reciprocitet e, ne ostvaruje u Kini. Dakle, da naši mediji nemaju tamo slobodan pristup. Naši dopisnici bi se vjerojatno s time složili. Možete li to prokomentirati? I e, kako je vaše viđenje stvari? Kad je riječ o Hong Kongu, Možete li nam opisati atmosferu um, i odnose između ostatka Kine i Hong Konga? Jer se čuje da raste neprijateljstvo između uh, kontinentalne Kine i Hong Konga i da se puno Kineza seli u Hong Kong i da to zapravo ugrožava načelo slobodne trgovine u Hong Kongu. Postoji pitanje hrane i druge robe kojom se trguje, a također postoji problem eh, eh, krivotvorene robe. Jeste li o tome razgovarali s kolegama, je li se o tome razgovaralo jer je to nešto što bi eh, moglo štetiti e, zemlje, jer naše zemlje, jer tamo, ako se tamo proizvodi puno krivotvorene robe. I mislim da je izvješće s posjeta jako dobro, radi se vrlo trezvenoj analizi. E, obuhvatili ste niz različitih izazova koji su jako važni i na vanjskoj razini i na internoj razini. Hvala vam na obavljenom poslu. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospodinu Butikoferu, potpredsjedniku Europskog izaslanstva u Kinu. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Osim onoga što je rekao predsjednik uh, Leinen, htio bih dodati sljedeće. U uh, sektoru informacijske tehnologije, iako Kina E, zapravo sprečava velik dio aktivnosti civilnog društva i unatoč e, se diskriminativno odnosi prema stranim ulaganjima, Kina i dalje se sve više postavlja kao predvodnica e, u inovacijama. To treba uzeti u obzir. Mogli bismo očekivati da sami sebi štete tako što sprečavaju stranu konkurenciju ali mislim da trebamo razmotriti mogućnost da je to strategija nacionalnog razvoja i osiguravaju na taj način e, jače tržište, bolje tržište e, za vlastite tvrtke, tako što diskriminiraju strane kompanije. To je prvo. Drugo, okoliš i prije svega loša kvaliteta e, zraka je ogroman problem snim, kinezi su snimili neovisni e, film, dakle bez stranih financija. E, dopušteno je prikazivanje filma samo tijekom jednog tjedna. 300 milijuna kineza ga je vidjelo. I to pokazuje koliko je to važna tema. Treće, mislim da strateški gledajući kineska e, strategija e, puta svile ne uklapa se e, u rusku euroazijsku strategiju. Upravo suprotno. Mislim da ruski kratori politike, prije svega predsjednik Putin, su zabrinuti da kineska strategija puta svile zapravo de facto gura Rusiju na periferiju i to se ne poklopa s njihovim ambicijama. Mislim da njihovim ambicijama i mislim da je to za nas važna činjenica. Kad je riječ o IIAB-u, e, htio bih podcrtati ono što je gospodin Leinen već rekao, a to je da je potrebna bolja koordinacija. Mislim da je bilo dobro da se uključe države članice, neke države članice, ali kako smo, bilo je smiješno kako smo se gurali tko će biti prvi, a nismo se međusobno koordinirali. E, koordinirali. Mislim da bismo to trebali integrirati s našom strategijom za Aziju. Još dvije stvari. Također smo govorili o tome da su nam potrebne žene, odnosno članovi e, feminističkih pokreta, žene koje su zatvorene e, zbog svojih aktivnosti, dakle zbog svog aktivizma, e, borbe protiv e, spolnog zlostavljanja. One naravno nisu, nije im se svidjelo da su pred Narodnim kongresom morale govoriti o tome. I na kraju, kad je riječ o Hong Kongu, mislim da trebamo očekivati, a to je e, nešto što e, očekuje demokratska oporba u Hong Kongu, a to je da se Kina dakle neće se odmaknuti od odluke Narodnog kongresa, a to je da neće e, dopustiti predstavnika većine od 55 u Hong Kongu da se kandidira za čelnu osobu Hong Konga. ja bih rekao da će vjerojatni vladajući dobiti većinu zato što oporbi nedostaje strategija za to. Kad je riječ o pitanju vezanom uz Južno-Kinesko more, mislim da iz perspektive međunarodnog prava teritorijalna potraživanja su potpuno nerelevantna. Jer prema međunarodnom pravu takva, takvi teritorijalne pretenzije zapravo nemaju nikakvu pravnu osnovu. Europska unija bi u budućnosti trebala se usuditi reći da se međunarodni propisi unklo pri, trebaju primjenjivati na kinesko more. Hvala. Hvala vam na prijedlozima koji se odnose na strategiju za Kinu i za Aziju te vez, te vaše primjedbe vezane uz primjenu UNCLOS-a. E, budući da nema javljenja za riječ, e, predlažem da gospodin Lajnen odgovori na pitanja kolega. Izvolite. Ja, kolega Bel... Da, kolega Belder, e, vi pripremate izvještaj, želim vam puno uspjeha. Što se tiče gospodarstva, doista treba voditi računa o reciprocitetu. Ne smije doći do toga da E, sklopimo sporazume koji samo jednostrano nude korist. E, Kina ulaže na svim tržištima u Europi, a europske firme samo na ograničenim kineskim tržištima, a pritome moraju surađivati i e, uključiti i kineske partnere u iznosu od 15 ili 20%. Postoji veliki prostor za dodatne aktivnosti, a kao što sam već rekao, potrebno je e, osigurati e, zaštitu investitora i odluka o investiciji. U ovom trenutku to nije slučaj. Što se tiče e, raspoloženja u Hong Kongu, o tome je bilo riječi. Prošle godine 47 milijuna Kineza došlo je iz kontinentalne Kine u posjetu Hong Kongu i to dovodi do znatne razine stresa u Hong Kongu. E, ondje postoji vrlo skupo tržište nekretnina i ljudi koji ondje žive na koncu više ne mogu kupiti stan i stoga postoji negativno raspoloženje. E, jučer sam vidio da Kina namjerava e, suziti E, mogućnost dobivanja e, viza, odnosno mogućnosti za putovanje u Hong Kong. Mogućnosti su i onako sužene. Razgovarali smo sa ministrom pravosuđa. On je rekao da je pravosuđe neovisno. Oni imaju common law e, prema britanskom pravu i ne mogu utjecati na odluke sudova. E, postoji je mogućnost različitih mišljenja, sloboda mišljenja, iako e, neki kažu da već postoji ona razlika između onoga što čovjek misli i onoga što je spreman napisati. I e, postavlja se pitanje u kojoj mjeri mogu izvještavati o oporbenim aktivnostima. Gospodin Butikhofer spomenuo je sektor informatike. Riječ je o novoj revoluciji na E, tržištu. E, međutim, e, Kina se zatvara, zapravo postoji više intranet nego internet. Mogućnost pristupa internetu dosta je ograničena vlastita poduzeća poput e, Alibabe, huawei e, su globalni igrači koji se globalno šire, međutim međunarodne tvrtke jedva da imaju mogućnost ući na kinesko tržište i to predstavlja veliki problem koji nije prihvatljiv. E, što se tiče puta svile, slažem se s onim što je rekao kolega Butikhofer. Rusija se boji da će ostati na rubu i da neće sudjelovati u ovom projektu. E, možda ste čitali e, da je zamjenik premijera e, da planira otići u Rusiju kako bi umirio Putina da će Rusija imati mogućnost sudjelovati u projektu, ali Kina je sila iz Azije i Putin to vidi. E, gospodine Belder, jasno je, treba nam bolja koordinacija što se tiče odnosa s Kinom i što se tiče odnosa s Azijom. To moram jasno reći, Europska unija nema snažnu ulogu u ovom dijelu svijeta. I e, stoga nam je potrebna koordinacija u pogledu e, strateških partnera za područje Azije. Hvala. Hvala lijepa kolega Lajnen. Završit ćemo s ovom točkom dnevnog reda. Hvala vam na um, informiranju, bilo je jako zanimljivo i da trebamo uh, na temelju ovih elemenata politike razmisliti o našim odnosima s Kinom, pogotovo uh, uoči u 40. obljetnice uspostave demok, demok, diplomatskih odnosa s Kinom. Hvala. E, vama i gospodinu Butikoferu. Sada prelazimo na, sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, rasprava o aktualnoj e, temi stanju u Jemenu. Radi se o području krize koja zahtjeva ozbiljnu pozornost Europske unije u pogledu angažmana vanjske politike. Zato smo pozvali veleposlanika gospodinu Bet, gospođu Betinu Mošhajt. Ona je veleposlanica Europske e, unije tamo. Ona će nam nešto reći o posljednjim događajima tamo, jer primijetili smo da su e, Saudijska Arabija i neki drugi saveznici e, pokrenuli vojne, vojnu intervenciju u Jemenu, uključujući zračne napade E, predvodi napade Saudijska Arabija, e, a isto tako i Iran, e, Pakistan i članovi GCC-a uz potporu SAD-a. Sve to na temelju poziva jemenskog predsjednika Hadija i to iz grada gdje je zapravo predsjednik e, Hadi e, pronašao utočište nakon što e, su Huti preuzeli Sanu prije nekoliko mjeseci. Saudijska Arabija i druge zemlje gdje su na vlasti suniti su optužili Iran da potiče e, šiitske pobunjenike u Jemenu. Treba također imati na umu da e, otprilike 4 milijarde barela nafte dnevno prolaze kroz prolaz e, Babel Mandeb između Džibutija i Jemena koji povezuje Adenski zaljev i i koji je jako uzak u najužoj točki. I to može postati zapravo usko grlo e, u trgovini naftom. Kuvajt, Irak, Emirati i Saudijska Arabija e, moraju prolaziti putem e, Suezkog kanala do Europe. Sada predem riječ veleposlanici kako bi nam objasnila sadašnje stanje stvari. Izvolite. Well, thank you very much. Um... Puno vam hvala što ste me danas pozvali da vam se obratim puno puta sam bila u Europskom parlamentu kada bih govorila i i govorila sam 2012. godine prije nego što sam preuzela ovaj, ovu funkciju u Jemenu kako bi govorila o tome kakvo je tamo stanje. E, tada se Jemen e, predstavlja kao priča o uspjehu zbog mirne tranzicije. Od tada su stare snage e, poduzele što su mogle E, da bi se održao status quo, dok su nove e, snage se potrudile e, da i one dobiju dio resursa za korištenje. Podijelit ću s vama neke informacije o tome zašto zašto se smatra da je to zapravo domaći sukob. 35 jemenaca su zaidi koje podrž, Žavo Šuiti. I Huti e, su povezani sa Zaidima i oni su povezani sa Šiitima. Oni se e, međusobno e, žene. I sektaštvo nije bilo problem. Predsjednik Hadi je sam Zaid i on je oprimirao civil građanske pokrete iz te skupine. S vremenom su oni stekli moć jer su vojne kampanje protiv njih uspjeli e, odbiti, a to su e, vojni napadi koje je predvodio e, bivši predsjednik Saleh. I to je skupina sa jakim vjerskim identitetom koji je dodatno osnažen i samim time su ojačali. E, politički poredak Jemena 2011. i e, oni su e, zapravo osvojili teritorije na sjeveru, a paralelno retorika skupine je prešla s marginalizacije do skupine koja je kritizirala predsjednika Hadija i njegov unitarizam. E, širenje grupe i osvajanje glavnog grada je, su olakšala plemena koja su prije bil, koja su lojalna bivšem predsjedniku Salehu i to oni koriste za afirmiranje vlastitih prava, jer radi se o društvu koje je i dalje jako plemenski usmjereno. Zatim su e, Huti e, mogli se pridružiti vojsci koja je osjećala da je tijekom tranzicije osjećala da je izgubila dio prava. I na jesen su se e, Huti vratili na e, prethodne e, pozicije. I zapravo u to vrijeme Huti nisu imali vla, vlast. i prisilili su nakon toga e, da 26.1. vlada odstupi. Ostalo je poznato. Došlo je do pregovora pod vodstvom UN-a. posljedni izaslanik je izgubio e, zapravo uticaj. A 6.2. E, Huti su dali, izdali deklaraciju prema kojoj su zapravo predsjednici i vlada bili pod u kućnom pritvoru i predsjednik eh, Hadi je 26.3. Eh, pobjegao u eh, Rijad kada su započeli zračni napadi Hutija. Dakle, Huti su se proširili na temelju opravdanog zahtjeva za sudjelovanju u vlasti. Istovremeno imaju neiskusnu političku snagu i njihova vojska ne može zapravo zadržati vlast, e, surađuju sa vojskom Saleha. E, analitičari procjenjuju da Huti ne mogu e, kontrolirati zemlju. Nijedna snaga samostalno ne može kontrolirati Jemen. Nemaju jasan cilj što žele postići kada dođu do Eidena oni žele i dalje sudjelovati u vlasti i sudjelovati u podjeli resursa. Dakle, kako je stanje danas? Danas smo došli do točke gdje zajedničko vojno djelovanje na terenu e, te djelovanje operacije koju predvodi e, Saudijska Arabija, a počela je operacija 26.3. jer e, prema Saudijskoj Arabiji e, nekoliko je crvenih linija prijeđeno od strane Hutija i sad imamo zemlju koja je sve e, slabija i mirna tranzicija je ugrožena. Imamo e, saveznike koji su za Hutije i one koji su za Saleha, te postoje snage koje su lojalne predsjedniku Hadiju koji ostaje zakoniti predsjednik, on se vratio na e, vlast nakon ostavke, rekao je da je pod prisilom dao ostavku ali da je nedavno e, odustao te e, odluke. Znači napadi nisu promijenili situaciju na zemlji, već su samo e, učinili situaciju opasnijom. Sukobi na jugu su još više pogoršali i onako tešku humanitarnu situaciju i zemlja je na rubu humanitarne katastrofe, a može se također preliti na rog Afrike postoje e, na deseci e, novoraseljenih osoba, e, uključujući odnosno plus 300 tisuća već raseljenih osoba. Ukupno 500 tisuća somalijaca s druge strane, odnosno na rogu Afrike. O čemu se radi, gdje je rizik? Tu postoje naravno problem sa trgovinom preko prolaza Babel Mandeba. Za sada ta trgovina nije ugrožena. Ono o čemu bismo najviše trebali danas razgovarati je to da se radi da zemlja koja je bila na rubu propasti sada može postati neuspjelom državom. Tijekom mog boravka u Jemenu vladene institucije su bile pa gotovo ne U e, provinciji gotovo da ni, nisu ni postojale zbog financijskih i vladinih državnih problema, zbog 30 godina e, loše vladavine nika Saleha, koji je nakupio e, duga od 60 milijardi, 2 milijarde godišnje. E, to je nešto o čemu se e, raspravlja e, i s UN-om i s državama članicama. Stoga se zalažemo za povratak pregovorima. Svima je jasno da da sada već tri tjedna traje vojna kampanja nije baš vjerojatno da će doći do vojnog rješenja. Možda da je došlo do povratka za, pre, za pregovarački stol nakon nekoliko dana. Naravno, to, situacija je bila bitno drugačija. Sada je jasno da je potrebno s partnerima u zaljevu pronaći način da se svi odmaknu od ruba i da nastave s pregovorima na temelju sadašnjih e, parametara, to je inicijativa GCC-a, e, implementacijski mehanizam koji je ispregovarao UN, e, sveobuhvatni rezultat dijaloga, međunarodnog dijaloga koji je ispregovaran prošle godine, kao i jedan sporazum ispregovaran prošle godine. Mislim da je bitno gdje će se razgovori odviti. Bitno je da E, to bude mjesto e, gdje će svi partneri moći doći. Ako ne budu mogli, to će utjecati na legitimitet samih pregovora. Isto tako, e, pregovori moraju biti popraćeni prekidom vatre. To je nešto što se treba ostvariti što je prije moguće, jer što, što duže ovaj sukob traje, to će biti teže popraviti stanje. E, cilj UN-ovih pregovora e, je, da podsjetim, je da formiranje e, vlade nacionalnog jedinstva, pridržavanje inicijative sadašnjeg predsjednika Hadija, članice članice a trebaju biti prisutne, te postoji niz koraka da se da se finalizira tranzicija koja je trebala završiti prošle godine, a koja je izgubila e, dinamiku. Jedan od ključnih e, razloga je to što su partneri zapravo preuzeli stvari u svoje ruke na što su mislili da imaju pravo. Pogotovo sam zabrinuta e, zbog civilnih žrtava za sada ih ima otprilike 650. Crveni križ nema lak pristup. Humanitarne operacije EKOA se teško ostvaruju zbog teškog pristupa i tek 10.4. E, je omogućen pristup avionima Crvenog e, križa kako bi osigurali e, hranu i lijekove. Na kraju bih rekla da nam je sasvim jasno da bi UN i dalje trebao biti predvodnik, ostati predvodnik, predvodnik kao što je bio slučaj u prošlosti. To ne treba povezati s s jednom osobom, već trebamo to povezati sa širim naporima UN-a. Mislimo da ta organizacija može učiniti više da se situacija popravi, te da ovaj sukob zapravo se preokrene i da dođe eh, do političke tranzicije koja je započela kada sam ovdje bila prvi put. hvala eh, poslanice na vašoj eh, detaljnoj analizi. Sada predajem riječ gospođi Alio Mari, koja je predsjednica izaslanstva za zemlje Perijskog zaljeva i Jemen. gospođa Alio Mari, imate riječ. Najpša hvala predsjedniče. U svoje ime, u ime kolega iz odbora, iz predsjedništva delegacije, želim zahvaliti predsjedniku našeg odbora što je odgovorio na naš zahtjev da se organizira rasprava o Jemenu u kojem je današnja situacija potpunosti dramatična i tu upravo kada se radi o riječi koja može imati značajnu ulogu na, u cjelokupnoj regiji. Mislim da Jemen danas e, ilustrira, preuzma na sebe napetosti koji postoje u cijeloj e, arapskoj e, arapskom polotoku, čitva regija može izgubiti svoju stratešku ravnotežu i s obzirom na e, ulogu koju ima ta regija u cijelom svijetu, za ravnotežu e, svijeta, može doći do reperkusija u cjelokupnom Bliskom istoku i dalje čak. I to može objasniti što Saudijska Arabija, koju podržava međunarodna zajednica, devet arapskih zemalja, e, što se suprotstavlja pokušaju preuzimanja kontrole E, od strane Hutija u zemlji koji podržavaju dakle Iran, Islamska zemlja i Akmi. Dakle, željela bih čuti od poslanice mimo ovog jako zanimljivog izlaganja da nam obrazloži koja rješenja su doista prihvatljiva. Vidim da postoje dobre namjere, ali jedna od ideja koja je iznesena prije nekoliko tjedana mimo podjele vlasti i resursa, dakle spomenuta je podjela same zemlje, cijepanje zemlje. Dakle, da li možemo opet doći u tu situaciju gdje ćemo imati sjeverni Jemen i južni Jemen, koja je postojala nekoliko desetaka godina i kojom je zamrznut određen broj sukoba. Drugo pitanje, mimo humanitarnog djelovanja koje je apsolutno nužno, što je očigledno, iako se to danas čini jako teško provedivim, s obzirom na stanje Adena, što doista može poduzeti Europska unija. Želio bi znati da li po njenom mišljenju Europska unija doista ima neku stvarnu težinu. Kada sam bila u Jemenu, stekla sam dojam među stanovništvom da je Europska unija nešto dosta nejasno, da ne kažem u potpunosti strano. Dakle, da li danas Europska unija ima stvarni značaj i težinu pregovorima izravno ili neizravno posredstvom e, pregovora koje može im voditi u drugim zemljama i da li ona ima viziju onoga što je potrebno za Jemen. Hvala. Naš hvala ministrice. Sada predajem riječ gospodinu Kanu. Izvolite. Hvala. Dopustite da se zahvalim e, veleposlanici na njezinu izvješću. Jasno je da nema vojnog rješenja za problem s kojim smo suočeni. Što više, mogućnosti da se sektaška vatra proširi e, mimo Bliskog istoka je prava opasnost s kojom smo suočeni. Skupine Hutija moraju shvatiti da e, vode Jemen u jako veliku opasnost. Jasno je da e, Iran ima važnu ulogu ovdje i pozdravljam isto tako ulogu turske i pakistanske vlade koje potiču e, Iran da igra tu pozitivnu ulogu. Svi mi želimo vidjeti da se e, zaustavi širenje, daljnje širenje ovih problema. Znamo iz povijesti da su Huti igrali i na vojnom i na političkom aspektu, dakle na dva plana i moramo shvatiti moraju shvatiti da moraju prestati s tim vojnim aspektom i da moraju e, sve uložiti u politički, e, političku ulogu. Dakle, mislim da se mora igrati jača uloga kako bi se postaralo za jači konsenzus u svijetu i posredstvom njih naroda i mora se ići na u biti razoružanje Hutija. Dakle, nametnuti vojni embargo na E, trgovno oružja, e, odnosno prodaje oružja Jemenu. Vlada gospodina Hadija mora biti vraćena na vlast. Vidite, ne smijemo dopustiti bilo koje skupine da koristi silu kako bi e, svrgnula s vlasti legitimno izabrane vlade i potrebna, potreban je jači demokratski dijalog između sjevera i juga i da se povrati nacionalno jedinstvo i mimo ovog sukoba morali bismo pogledati kako pomoći Jemenu da izgradi određene građanske infrastrukture, civilne infrastrukture koje nema sada i kako bismo se postarali da tako ne dođe do e, propadajuće zemlje. Hvala. Hvala gospodine Kan. Gospođa tražila je riječ. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem i vama, gospođo veleposlanice, na e, vašem izlaganju. E, mi smo iz parlamenta poslali izoslanstvo u Jemen, mislim da je to bilo 2011. ili 2012. kada je pokrenut ovaj nacionalni dijalog. Međutim, kao što ste i sami rekli, situacija nije bila stabilna, upravo vjerojatno zato što Huti nisu bili uključeni. I onda i sada iznimno je važno da se izgrade državne institucije i vi ste to kratko spomenuli. E, možete li reći nešto više o tome? Ukoliko dođe do pregovora o miru i do primirja, što mislite kakva je uloga državnih institucija, recimo u uslužnom sektoru ili u pravosuđu? E, na koji se način mogu izgraditi državne institucije? jer njihova je uloga jako važna. E, postoji li odgovornost Saudijske Arabije e, što se tiče nastojanja da e, Jemen ne bude država koja je propala, nego da se osigura odgovarajuće vođenje države. Hvala. No, I would like to give... hvala, sada bih predao riječ gospodinu Epitedijevsu koji se javio. Izvolite. Hvala predsjedniče. Želim podržati stav Evropske unije, stav prema kojem eh, položaj Europske unije u krizi u Jemenu ne smije biti pristran, ne smijemo se zauzeti za ovu ili onu stranu, moramo biti nepristrani, jer moramo imati na umu probleme koje je izazvalo takvo zauzimanje položaja Europske unije u krizi kao što je na primjer Ukrajinska, moramo izbjeći da stanemo na ovu ili onu stranu, jer ćemo mi postati sadaš dio problema umjesto da rješavamo problem. Hvala. Hvala. Ja, ispričavam se gospodine Hovit, nisam eh, vas primijetio, imate riječ. Naša hvala e, poslanci koja je surađivala jako uspješno s pododborom za ljudska prava u Jemenu na kraju prethodnog saziva parlamenta. Ja sam budno pratio situaciju u Jemenu. Situacija je tada već bila dosta teška, a sada je još gora i do te mjere da niko od nas nije mogao poželjeti ništa slično. Čini se da e, je Brunica Ashton e, rekla na plenarnoj da će doći do nove međunarodne konferencije, konferencije u Londonu, puno obećanja je napravljeno, ali suočimo se s činjenicama, nismo uspjeli onome što smo preuzeli na sebe, moramo biti svjesni toga Nedavno smo se sastali sa UN-ovim koordinatorom za borbu protiv terorizma i rekao je da, da je kasno da, e, da smo morali zaustaviti tu zemlju da uđe u, u, tu etapu koja je sada. Dakle, moje pitanje je koje to pouke možemo izvući iz Jemena i zašto nismo uspjeli. Volio bih znati da li vi ovo mislite. Dakle, čini mi se da su prave stvari napravljene u Jemenu, ali jednostavno nismo imali raspoložive kapacitete da uspijemo to provesti u potpunosti u djelo. Dakle, napravljeni su određene napori da dođe do tranzicije, ali lokalna tijela nisu imale na raspolaganju dovoljnu sposobnost da to provedu. Dakle, možemo, možemo li reći da nismo stavili na raspolaganje dovoljno sredstava za tranziciju i ne mislimo ovdje samo na financijske resurse. I ovo se samo na Jemen, već na druge zemlje iz regije. I konačno, što se tiče Hadija i Adena i podrške, naravno, ali ako ovdje dođe do rata, e, posrednog rata i, Sirano, na primjer, kako ćemo rješavati regionalne probleme, rješavajući probleme u ovoj zemlji. Hvala. Hvala gospodine Hovuć, sada predajem riječ o poslanici na jedan sveuhvatni e, odgovor za sva, pitanja. Molim Hvala na e, odličnim pitanjima. Vidim e, da ste jako upućeni u događanju Jemenu. Dopustite najprije da odgovorim na zadnje pitanje. Da, mislim da moramo izvući pouke. Imali smo globalni pristup. Imali smo konferenciju donatora i moramo biti svjesni toga. I da, istina je da se ovdje ne radi isključivo novcima. Jemen je bio na putu 2011. i izvučen su dakle s tog ponora u kojem, kojem su jako približili, a sada opet idu tim putem i e, mogli bi baciti cijelu zemlju u taj ponor. Tranzicijske mjere su bile pra ispravne i provođene su, ali dosta sporo. Sporo do te mjere da je stanovništvo koje očekivalo neke dividende od tog mira, izgubilo povjerenje u vladu nacionalnog jedinstva vlada je u biti bila zainteresirana sam, sama sobom, a manje povećanjem e, povjerenja i e, liječenjem nekih e, prastarih rana koje su stoljeća sukoba ostavile u Jemenu, dakle rad, poduzmalo se na izgradnji povjerenja, ali ništa to nije riješeno u potpunosti. Zatim, imali smo tu predsjednika koji je bio izrazito dobronamjerna osoba, jako spreman na promjene, spreman da postane osoba koja će inkarnirati pozitivna, pozitivne promjene u Jemenu, ali koji u biti nije mogao izdržati taj ritam jer su pred, snage koje su mu prehodile bile tu dovoljno jake da ga ometaju što se pak međunarodne zajednice tiče, da, vjerujem da često ne raspolažemo odgovarajućim mehanizmima, instrumentima, dakle da čini se da moramo biti mogućnosti brže pružiti pomoć, asistenciju zemljama čija tijela nisu u stanju riješiti probleme transparentnosti, učinkovitosti i korupcije. Jemen je jedna od najkorumpiranijih zemalja svijeta i vi ovdje koji ste u Europskom parlamentu koji vama je jasno da je teško staviti na raspolaganju proračunska sredstva kako bi se izgradile institucije, to je potrebno vremena. Dopustite još, da obradim još jedno veliko poglavlje koje ste spomenuli. A to je jedna od a to je sposobnost Europske unije da djeluje i to je, To se nadveđujem na spominjanje Hutija i njihovo sudjelovanje u međunarodnom dijalogu. Jesu li sudjelovali ili nisu? Pa da, jesu, mislim da sam to već spomenula ranije i oni su to napravili na dosta iznenađujući učinkovit način gdje su svi dionici njih doživjeli kao konstruktivnu snagu jer svi Jemenci kažu da su Huti e, članovi tog društva i zajedni to, isto to kažu i e, govori se za njih e, dakle, da su da su ključna komponenta društva. Da, Europska unija, ja to osobno mislim, ima veliku ulogu koju treba odigrati tamo. Mi smo sad napravili jednu sveobuhvatnu analizu, što je dosta ironično, napravili smo to u veljači to smo napravili na dosta način i jedna od stvari koja se jasno kazala, jedna od jasnih poruka toga svega je da upravo e, nepristranost e, Europske unije u okviru Digitena, dakle to je Digiten je e, skupina veleposlanika koji su predstavljali jedinstvo međunarodne zajednice, dakle tu smo imali Riječ za suradnju zemalja Perijskog zaljeva, zatim su se tu uključili Japan, Turska i drugi. Dakle, svi oni zajedno su stali s ciljem da podrže Jemen i ujedni narodi su imali jasan cilj, jasnu ulogu, dakle da posreduju sa svim stranama, osobito onima koje nisu potpisali inicijativu GCC i to je nešto što se nadamo da ćemo moći realizirati sada i da ćemo surađivati sa svim stranama na terenu Dakle, ja sam redovno razminjivala stavove sa Hutijima i to je jako važno jer je to inkluzivan pokret, e, politički neiskusan. Iz toga su napravili više grešaka prije nego što se došlo do ovog dramatičnog stanja u kojem se nalazimo. A sada da obradimo e, pitanje Irana i da li se radi o ratom putem o posrednom ratu. Dakle, često bi Huti išli u Iran, tu su bile sveučilišne razmjene i strateški savjet izdjeljeni. Zadnjih nekoliko dana i nekoliko mjeseci vidjeli smo da je Iran intenzirao svoju ulogu i pojačao svoju retoriku, osobito ovih konkretnih zadnjih par dana i to je zabrinuti smo zbog toga, mislim da to ne pomaže, ali Jemen je i dalje dopustio da insistiram na tome, e, neki naši partneri to također, neki važni partneri to jednako doživljavaju, dakle Jemen je prvenstveno e, domaći nacionalni problem koji treba biti riješen na nacionalnoj razini tako što će se rješavati nacionalna pitanja, unutarnje, problemi. Iznenađujuće, a i razumljiv hm, na jasan način što Saudijska Arabija u trenutnom geopolitičkom kontekstu doživljava sudjelovanje, odnosno miješanje Irana kao nešto što uopće ne pomaže, doživljavaju to kao prijetnju, neki to smatraju da je to neki pancer pokret tu imamo jednu jako problemačnu retoriku o posjedanju za Levantom do Babelmantenom. No, s jedne strane, želim inzistirati na tome da imamo s jedne strane retoriku koja uopće ne pomaže, ali drugi aspekt je konkretni utjecaj Irana. Sada e, Iran ima dva broda u Babelmandabu koji nisu plovili u teritorijalne vode Jemena, ali u biti oni su tu prisustva radi i nisu pokazali nikakve druge namjere da interveniraju konkretno. Hvala vam što ste nas podsjetili na katastrofalan potencijal koji bi mogao izazvati potpaljivanje vatre sektaških pokreta i kao što znamo dobro, to nije jedino slučaj u Jemenu, već i na drugim mjestima i to, to je izazvalo ogromne gubitke za e, mnoge zemlje. Jemen je toga pošteđen, za sam rekla, suniti i šiti u Jemenu zbog upravo različitih e, različite tog ogranka šita, dakle tih zaida, to su ljudi koji su došli u Jemen od srednjeg vijeka još, Dakle, tada nikada to nije postavljalo probleme i, i molili su se u istim džamijama, ima, bilo je mješavitih brakova i oni su bili jako bliski jednim drugim. Međutim, Huti, ovdje vam iznosim razliku, dakle, Huti su dobro integrirani, a onda su pošli tamo gdje su dobili više podrš, veću podršku i onda su bili naklonjeni rano s obzirom na e, nacionalni kontekst. Dakle, to je nije neko veliko iznenađenje. Dakle, mislim da je odgovor u jačanju tradicionalnih zdravijih struktura samog Jemena, ali to je nešto što naravno zahtjeva povratak stabilnosti, da se vratim na dijalog, na podjelu vlasti, utemeljenih na zdravom razumu i pomoć od međunarodne zajednice, da se na raspolaganju neki mehanizmi koji će omogućiti institucijama da se brže e, podignu vlastne noge i brže nego što to biti pod vlasti predsjednika Saule. On je bio je jamac je stabilnosti e, roga Afrike. I sve u svemu mislim da sam obradio sa pitanje. Ne, samo na kraju da spomenem i razoružanje Hutija. Čujte, nema nikakve dvojbe. Razoružanje je ključni element postupka pomirbe ali ovdje govorimo o jednoj od najnaoružanijih zemalja na svijetu, ne znam tko se bavi statistikama, 65 milijuna e, lakog, e, komada lakog oružja je broj za koji se procjenjuje da se nalazi u toj zemlji od 25 ljudi i 60% toga e, tih ljudi koji imaju oružje u rukama su mlađi od 35 godina, dakle razoružati ih je jako teška težak zadatak. Nema nikakve e, sumnje glede toga da monopol sile mora biti u rukama države i tako se samo može vratiti stabilnost svaku zemlju i Evropska unija je u biti predvodnik bila u reformi civilnog sektora. Uložili smo 40 milijuna u reformu ministarstva unutarnjih poslova i policijskih snaga i donekle pravosudnih veza sa sudstvom, ali naravno ove trenutne ambicije su pauzirane s obzirom na trenutno stanje stvari, ali evo, mi smo stvarno željni da to napravimo. Hvala. Hvala e, poslanice, s ovim zaključujemo ovu tematsku raspravu o Jemenu i prelazimo na e, izvještavanje 15. međuparlamentarnoj sjednici Europske unije i Tunisa održano je od 6. do 8. travnja. predsjednica za predsjednik izaslanstva, gospodin Panceri, je podnio izvješće od prije tjedan dana. Tajming je bio jako važan. Nakon terorističkog napada u muzeju Bardo, vidimo u sadržaju ove zajedničke izjave da ste e, spominjali sve sva važna pitanja, bor protiv terorizma, e, slobodnu ra, razmjenu u slobodnoj trgovini, gospodarstvo, mobilnost i reviziju politike susjedstva u kontekstu naše sredzemne suradnje. Sada predajem riječ kolegi Panceriju i molim ga da nam kaže koje su bile glavne poruke koje smo mogli čuti u Tunisu. Hvala predsjedniče. Kao što ste rekli, vodili smo u raz, imali smo u posjetu od 6. do Dakle, vodili smo razgovore sa civilnim društvom, sa glavnim strankama, sa ljudima iz vlade, sa predsjednicima parlamenta. To je bilo osobito značajno jer je to sve pokrenulo novu etapu odnosa sa Tuniškim parlamentom koji je izabran tijekom nedavnih parlamentarnih izbora. Kao što ste rekli, to je jedan od izbora koji smatram pozitivnim. Do toga je došlo nekoliko dana nakon teriškog napada na muzej Bardo, koji zadesio tuniško društvo. Dakle, sve što se tiče sigurnosti borbe protiv terorizma, Sve su to teme o kojima smo govorili u nekoliko navrata tijekom tih sastanaka. Svi su u potpunosti svjesni činjenice da terorizam e, izaziva jako negativne posljedice i politički, ali i e, glede gospodarskog, gospodarstva i turističkog e, sektora turizma. Dakle, svi smo mi o tome raspravljali i svi iz našeg izaslanstva su uvidjeli Mm, kako su ulice prazne, nije bilo puno ljudi. I tijekom e, sastanaka upućen je jedan zahtjev za političku institucionalnu pomoć, ali isto tako i osobito e, gospodar, pomoć gospodarske, odnosno financijske prirode posredstvom e, politike ulaganja. Inzistiram na tome ponovno, jer e, to ono što se što se mogu najviše čuti na tim sastancima, inzistiram na činjenici da pozitivni ishod e, ovih sastanaka, da je to sve važno za e, Tunis, za cijelu regiju Magreba, ali i za Europsku uniju. I moramo oštrije jasnije djelovati, moramo razmotriti tu mogućnost na raznih parlamenta jer si ne smijemo dopustiti neuspjeh te zemlje koja jest mala, ali je jako važna. Situacija cijele regije je jako teška, imam e, tu je susjedna Libija koja izaziva određene probleme i vi ste to sami podsjetili. Predsjedniče, vodili smo rasprave sa tuniškim parlamentarcima, imali smo zajedničku raspravu i zaključke koji su jako važni. Vodila se rasprava o jako važnoj temi, terorizmu i došlo do zaključka da bi bilo dobro imati globalni pristup borbi protiv terorizma. Ne možemo samo rješavati probleme tako što ćemo imati sigurno, uvoditi sigurnosne mjere i politike tu imamo i regionalne jednakosti, potrebu za provođenjem e, socijalne i gospodarske reforme, zatim e, potrebno uložiti neke napore u e, regionalizaciji Tunisa. Mislimo da je doista nužno napredovati sa pregovorima glede slobno trgovinske razmjene. Moramo jačati, imati jaču ulogu parlamenta E, građanskog društva, također puno se govorilo o partnerstvu za mobilnost. To je važan resurs za obje strane sredozemlje. Moramo imati novu politiku e, viznog režima. Ono što smo razumjeli i što smo iznijeli u ovoj zajedničkoj izjavi, to je da se transformira dug prema zemljama članicama, da se puno više investira na investicijskim projektima. Mi smo bili u, dok smo bili u Tunisu, predsjednik Tunisa bio je u Francuskoj i tada je jedan dio duga pretvoren u investicijske projekte. Dakle, to je inicijativa koju bi se moglo slijediti. Zatim, još jedan važan aspekt politika susjedstva to je važna tema. Moramo to revidirati, ali to je pružena mogućnost da se bolje definiraju potrebe i strategija koja će biti primijenjena prema Tunisu koji mora biti privilegirani partner. Tu je također i uloga parlamenta, uloga našeg odbora. Dogovorili smo se da formiramo jednu parlamentarni odbor u Tunisu koji će biti centralno tijelo odnosa za naše partnerstvo i ona će se baviti e, našim odnosima s Tunisom. Mislim da je ovaj posjet bio jako pozitivan. Naš cilj, insistiram na tome, bio je da pređemo s riječi na dijela. Hvala. Taj posjet bio je bogat sadržajem, to je ono što bismo mogli reći. Gospođa Alija Mari, imate riječ. Hvala predsjedniče. Mislim da je gospodin Panceri upravo kada insistira na vezama koje imamo s Tunisom, koji je sigurno najeuropskija zemlja regije. E, imamo veliki broj Tunižana koji žive u nekolicini europskih zemalja i velike razmjene s tom zemljom. Doista vjerujem da posljedice, gospodarske posljedice ovih e, turističkih djelovanja da su iznimno negativne za Tunis koji u biti živi od turizma. I u se slažem s njegovom idejom kada kaže da trebamo oštije djelovati. Dodala bih i e, isto tako da moramo konkretnije djelovati, da Europa mora konkretnije djelovati. Sjećam se jako dobro jednog sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije, tijekom kojeg to je bilo, to je bilo veljač 2011. godine, sam e, postigla da se moji kolege financijski angažiraju da se podrži e, gospodarski razvoj Tunisa, napose centra Tunisa i komunikacijskih e, instrumenta i te, te preuzeta obveza je ponovljena, opetovana nekoliko navrata, ali e, nisam saznala da je ikada to pretvoreno iz riječi u djelo i to mislim da, dakle, da nikad transferi nisu napravljeni. Dakle, to je jedan od problema vjerodostojnosti Europske unije. Često preuzimamo obveze prema određenom broju zemalja, a e, nažalost nije sigurno da se to provodi s riječi u dijela i to u rokovima koji su smisleni, dakle, između trenutka da se stvari kada se preuzmu obveze do trenutka kada se to e, realizira. Dakle, da li su te stvari spomenute tijekom e, tih, tog posjeta i da li ste imali povratne informacije o onome što je doista Europa e, dala od revolucije, Europa dala Tunisu od revolucije 2011. godine. Najviše hvala, sada predajem riječ gospodinu samo jedno kratko pitanje. Bio sam u Tunisu ne kao član izaslanstva, nego i istodobno zašto se nije ponovno aktivirala zabrana u odnosu na Libiju, jer očito postoje veliki problemi. Ako se to ponovno uspostavi, onda će se barem E, moći e, riješiti neke prijetnje na granici, a to mi se čini dobrim argumentom ako postoje sredstva za to koja se nisu aktivirala. I stoga bi me zanimalo što e, misli kolega o tome, jer onda bismo na taj način mogli krenuti dalje. Hvala lijepa, gospodine Hovit. Prednem riječ gospođi Peržijak, koja je također bila u Tunisu. Hvala. Hvala vam što također, hvala također što govorite francuskim. Eh, ne mislim eh, da se francuski treba tretirati kao konkurencija Franc engleskom, ali svatko eh, ima pravo govoriti svoj jezik. Da, ja sam bila u odboru prošli tjedan i slažem se sa gospodinom Tanzerijem. Mislim da je posjet bio kratak, samo 48 sati smo bili na licu mjesta, ali je bio koristan. E, bio gust raspored, imali, imali smo vrlo korisne razgovore i slažem se više manje sa svime što je gospodin Banderi e, rekao. Dakle, trebam zapravo precizirati, sa gotovo svime se slažem što je rekao. E, zadnju polovinu zadnjeg dana e, smo se sastrali sa glavnim temom, glavnim tajnikom UGTT-a Govorili smo o njihovoj ulozi u demokratskoj tranziciji i u deblokiranju ustavnog procesa. E, glavni e, tajnik UGTT-a je prije svega investirao na pitanju tuniskog e, duga i mislim da je to pitanje pitanje koje trebamo uzeti i shvatiti vrlo ozbiljno. I mislim da Europska unija nije bila na visini za zadatka. S obzirom na to što Tunis predstavlja u regiji i što će i dalje predstavljati. I dopustit ću s jednu usporedbu koja će možda biti hradna, hrabra za neke. Dakle, kad govorimo o pomoći koja je pružena Ukrajini, a nije pružena e, Tunisu, a njihove su potrebe puno manje, dakle ove u Tunisu, a oni nastoje provesti demokratski proces koji je u tijeku, dok e, u Ukrajini e, postoje određene sumnje, pogotovo s obzirom na stopu korupcije u Ukrajini. Isto tako kad je riječ o ugovoru o slobodnoj trgovini, mislim da on otvara određena pitanja i mislim da su zastupnici u Tuniskom parlamentu izrazili svoju e, zabrinutost i mislim da je potrebno dati odgovore vezane uz to pitanje. Ja inače radim i u odboru e, e, Libe i posebno se zanimam za pitanje mobilnosti. Htjela bi nešto reći o tome što je rekao naš kolega Banderi o tome. Mislim da e, treba u našem e, signalu koji šaljemo e, Tunisu treba naglasiti ta, to pitanje pitanje mobilnosti i oni imaju osjećaj da se radi o jednostranom, unilateralnom e, obliku e, mobilnosti. I ne slažem se u potpunosti s onome što je kolega rekao u pogledu tog francuskog doprinosa u ovom području. E, Francuska je gotovo glavni i vjerovnik u Tunisu zajedno sa Europskom investicijskom bankom i Arapskom bankom. E, na Francusku otpada više od 13% tuniskog e, e, duga i tijekom posjeta tuniskog predsjednika, predsjednik Holandije najavio 60 milijan, milijuna. To je možda samo kap vode, ali to je zapravo ponovio obećanje e, koje je dao 2013. godine. Zapravo jedino je Francuska jedina nešto napravila, dok je Njemačka samo obećala. Belgija je re, napravila rekonverziju e, 10 od 13 milijuna e, od tunijskog duga, dok e, Dakle, mislim da postoji dosta stvari koje treba napraviti, određeni broj poruka koje treba prenijeti, a kad je riječ o onome što je rekao gospodin Hovit, jer sam sam zapravo sam razgovarala s gospodinom e, Ubanom koji je e, sada u e, Libiji on je rekao da postoje određene stvari e, koje se ne mogu riješiti u Libiji zato što postoji začarani krug. Dakle, to je sasvim sigurno jedna od važnih tema zato što situacija u Libiji e, bitno utječe na e, probleme s kojima se suočava Tunis. Hvala gospođo Eberžija. Oggi con noi è kolega Castaldo da IFDD, prego. Grazie. A sada treći član izaslanstva, kolega Castaldo, izvolite. Hvala lijepa. E, nažalost nisam bio ovdje e, kad je izlagao kolega Panceri u svezi sa rezultatima naše posjete, ali mogu reći da smo se složili oko pristupa i zaključaka. E, moram se složiti i s onim što je upravo iznijela kolegica. Smatram da ono što trebamo učiniti je sljedeće. Moramo osigurati da postoje instrumenti koji su pravno održivi i koji će nam e, omogućiti da uspostavimo dugoročno strateško partnerstvo s Tunisom. Naš zajednički međuparlamentarni odbor mogao bi biti idealan instrument. Što se tiče problema zaduženosti, doista se nadam da će se poduzeti aktivnosti na ovom području i to da ih neće poduzeti samo pojedine države članice, nego i Europska unija s obzirom na stratešku vrijednost E, koju ima Tunis, e, a koja nadilazi i veličinu te zemlje i broj stanovnika. E, tu je potrebno spomenuti i pitanje Libije o kojem je bilo riječi i tu postoje određene sličnosti sa kulturološkog aspekta i sličnosti u pristupu i stoga bi Tunis mogao biti saveznik u našim nastojanjima da se e, ostvari kompromisno rješenje sa umjerenim e, elementima u Libiji. I stoga ostvarenje napretka u Tunisu može imati dodatnu vrijednost jer se može ostvariti napredak u samoj zemlji, ali isto tako Tunis može biti snažan saveznik e, što se tiče e, svih e, onih ciljeva koje nastojimo ostvariti preko naše misije za pomoć na granici EUBAMA. I što se tiče aktivnosti na sjeveru Afrike. Neki E, dijelovi policije još uvijek funkcioniraju, ali e, postoji velika rasjepkanost i e, nedostatak političkog vodstva i strateške vizije. I toga smatram da postoji prazan prostor u koji onda u Libiji ulaze razna plemena i sekte. Iz tog razloga smatram da je jako važno da Europska unija postane svjesna značaja e, Tunisa. Smatramo da je Tunis barem podjednako važan kao i Kijev kao partner za suradnju, a ono što nam je potrebno je sigurnost na jugu Mediterana, na sjeveru Afrike jer je to nešto što je važno i za sigurnu budućnost Europske unije. Ne radi se samo o području Sjeverne Afrike. Ulog je doista visok i e, moramo sklopiti sporazum koji će biti na dobrobit svih partnera i dionika, ne samo što se tiče naših partnera i nas samih na parlamentarnoj razini, moramo također uključiti komercijalnu razinu i e, civilno društvo mora postojati sveobuhvatni aranžman što se tiče partnerstva sa Tunisom, a naš zajednički odbor može biti koristan. A sada zadnji govornik, gospodin Galea, koji je bio e, glavni promatrač u ime Europske unije što se tiče izbora. Hvala lijepa, da budem precizan, bio sam voditelj izaslanstva EPP-a, a 2011. sam bio E, glavni promatrač e, na izborima. Ne bih želio da se stekne pogrešan dojam, ali rado se i dalje bavim ovom temom. E, zahvaljujem od srca kolegama koji su sudjelovali u posjeti ovog izoslanstva koje je uslijedilo nakon ovog strašnog terorističkog napada. Bilo je politički važno ondje biti nazočan nakon toga i tako pokazati da i nadalje postoji naš angažman u odnosu na Tunis. Puno je aspekata već spomenuto, ne bi ih želio ponavljati, slažem se sa većinom stvari koje su iznesene. Imao bih jedno pitanje što se tiče područja unutarnje sigurnosti i pitanje o potencijalnoj suradnji primjerice s Europolom. E, čuli smo od predstavnika Tunisa da imaju preko milijuna izbjeglica u zemlji i to većinom iz Libije. I to je problem koji predstavlja financijsko opterećenje, ali isto tako e, to je prijetnja za unutarnju sigurnost. Ondje se postavlja pitanje na koji način Tunis to rješava, a oni postavljaju sasvim konkretne e, zahtjeve e, za pomoći, a u pogledu Europola, a Europol ima dobar pregled struktura terorističkih organizacija e, koje djeluju u Europi, ali i e, koje su umrežene sa organizacijama na sjeveru Afrike. I e, tu se javlja pitanje postoje li mogućnost da se Tunisu pruži podrška uz pomoć informacija i saznanja kojima raspolažemo. S druge strane, Tunis je spreman i izrazio je želju da razmeni informacije s nama, dakle da oni nama dostave informacije s kojima oni raspolažu. Toliko o tome, a drugi važan aspekt su investicije i investicije koje trenutačno idu iz Europe u Tunis. E, cilj je da ti investitori ostanu ondje i da se ne povuku. Pitanje je postoje li ovdje mogućnosti e, u smislu koordinacije našeg izoslanstva i veleposlanika da oni utječu na naše investitore kako bi dugoročno ostali u zemlji. To je nešto što onda, kako ja to vidim, možemo povezati sa konkretnim projektima koje planira Europska unija u gospodarskom području to se može međusobno povezati na način e, da se našim poduzećima koja tamo posluju da do znanja da se provode određene aktivnosti ili da se planiraju za budućnost kako one ne bi napustile zemlju e, nego da se pripreme iskoriste za one projekte koje planiramo. E, toliko o nekim dodatnim područjima gdje bismo mogli ostvariti napredak. Hvala. Hvala lijepa gospodine Galea. E, gospodine Panceri, želite li reagirati na komentare koje su iznijeli kolege? Sasvim kratko. Hvala. E, pokušat ću se nadovezati na neke od komentara koje su iznijeli kolege. E, došlo je da vrijeme da sve riječi krenemo na dijela. i to potrebno je provesti sasvim konkretne aktivnosti jer je to od ključnog značaja za naš, našu vjerodostojnost. 17. E, ožujka govorili smo o financijskoj pomoći 180 milijuna, međutim obveze koje su preuzeli donatori e, nisu realizirane. Tako da očekivanja nisu ispunjena. E, oni od nas očekuju i traže e, financijsko ekonomsku potporu, a mi smo preuzeli obvezu da ćemo to učiniti. Ukoliko smo obveze preuzeli, e, svakako bismo ih trebali ispuniti. Ne samo što se tiče E, financija nego i što se tiče praktične potpore kako bismo im pomogli da prevladaju e, veliki jaz i neravnopravnost koja postoji u Tunisu i kako bi mogli provesti one projekte e, koje namjeravaju provesti. Razgovarali smo s njima i o strukturnim fondovima i o poteškoćama što se tiče mobiliziranja sredstava za one zemlje koje nisu države članice Europske unije. E, međutim, shvatili smo da je ono što je njima potrebno ozbiljan investicijski paket, nešto slično strukturnom fondu kako bi mogli provesti strukturne reforme u svojoj zemlji. I to je upravo ono o čemu govori kolega Galea. Industrija nas treba kako bi mogla i dalje funkcionirati. I to je apsolutno nužno da bi se ostvario ekonomski i društveni napredak. Što se tiče sigurnosti i borbe protiv terorizma i problema migracijskih tokova, to je iznimno važno. Važno je e, potaknuti e, gospodarstvo i osigurati e, blagostanje Postoji velika spremnost za suradnju i pozitivno raspoloženje što se tiče Tunisa i njihove želje da s nama surađuju kako bi rješavali probleme s kojima su suočeni i kako bi ostvarili gospodarski napredak. A žele s nama surađivati i što se tiče pitanja Libije i granica, a spremni su surađivati i u brojnim drugim područjima. E, spremni su preuzeti i odgovornost za neka od ovih pitanja e, i smatraju da bi oni mogli biti na čelu određenih inicijativa, a to može biti iznimno korisno. Ono što me brine je problem potencijalne infiltracije iz Libije, a to je problem koji nas sve brine, a brinu me i neka druga pitanja koja su spomenuta i koja se odnose na istok Tunisa i Alžir, e, gdje potencijalno može doći do izvora sukoba i može se dogoditi da se ponovno e, provedu napadi u Tunisu s obzirom da postoje e, skupine e, koje bi neočekivano mogle poduzeti određene aktivnosti i zato je iznimno važno pratiti situaciju zbog sigurnosti svih. I stoga je iznimno važno da Tunis bude na vrhu ljestvice prioriteta. Kao što je spomenuto ovdje smo se odnosili prema Ukrajini kao prema prvom prioritetu i to dosta dugo. Međutim, što se tiče e, dovršetka demokratske tranzicije u Tunisu, to bi bilo uvelike u našem interesu i uvjeren sam da će Europski parlament učiniti sve što je u njegove moći. Zahvaljujem na iznesenim informacijama, zahvaljujem na trudu koji ste uložili što se tiče demokratske tranzicije u Tunisu. Razgovarat ću s predsjednikom Brokom o tome i vidjet ćemo što možemo učiniti kako bismo održali još jednu raspravu o odnosima sa Libijom nastavno na vašu posjetu. Ovime Zaključujem ovu točku dnevnog reda i prelazim na sljedeću točku dnevnog reda, a riječ je o izvještaju nakon desetog eh, međuparlamentarnog sastanka Europske unije i Crne Gore koji je održan 7. do 9. travnja 2015. u Crnoj Gori, a u sklopu E, Proces stabilizacije i pridruživanja. E, većina poglavlja otvorena je u sklopu e, pristupnih pregovora. Gospodin Radov sudjelovao je u posjeti našeg izaslanstva pa nas zanima koji su glavni rezultati sastanaka koji su održani i postoje li zajednički zaključci budući da je na čelu e, crnogorskog izaslanstva bio predsjednik njihovog parlamenta, možda ste imali korisnu razmjenu mišljenja. Um, hvala gospodine predsjedavajući. Samo mali ispravak e, za dnevni red. Radilo se o desetom sastanku koji se odvio ne u Podgorici već u Budvi. Imali smo sastanak e, izaslanstava u Podgorici u Ulcinju Predsjedavajući kaže, to je bolji za vas. Da, u svakom slučaju Budva je prekrasno mjesto. Imali smo vrlo korisne, kvalitetne razgovore i nakon um, detaljnih razgovora došli smo do dogovora. I doista sam zahvalna kolegama u Europskom parlamentu koji su e, doprinijeli tome. Tu je gospodin e, Radoš, zatim gospođa Ranka je bila ovdje, ali je otišla. Također hvala tajništvu na napornom radu i naravno prevoditeljima. Za kolege koji nisu upoznati s političkom situacijom u Crnoj Gori, politički kontekst definiraju um, socijaldemokratske stranke. Tako da ne postoji ideološka raznolikost kao u brojnim zemljama, međutim postoji uh, veliko neslaganje različitih e, strana kao različitim projektima koji se provode, kao i o njihovoj ocjeni postignutog napretka na putu prema Europskoj uniji. Kao što je predsjedavajući rekao, e, Crna Gora je sasvim sigurno zemlja Zapadnog Balkana koja je e, najviše odmakla na putu prema EU. A istovremeno ima najvišu stopu podrške članstvu u Europskoj uniji i taj proces je zapravo vrlo politiziran i postoje brojna sporna pitanja i uspjeli smo se ipak dogovoriti oko teksta, oko deklaracije. Usredotočeni smo na šest područja. Prvo područje odnosi se na e, poglavlja 23-24, vladavinu prava. Puno smo razgovarali o potrebi za djelovanjem e, u borbi protiv e, korupcije na visokoj razini. E, puno se napravilo po tom pitanju, osnovane su agencije za borbu protiv korupcije i pranja novca međutim mislimo da su e, potrebni opipljiviji rezultati na terenu kad je riječ o borbi protiv korupcije. E, nedavno, odnedavna se pokušava pojačati kapacitet e, pravosuđa, novi glavni državni odvjetnik je imenovan, međutim na samom terenu napredak nije tako velik u formalnom smislu. Isto tako smo u rezoluciji naveli da je potreban napredak u određenim konkretnim područjima e, gdje postoje problemi u pogledu vladavine zakona. Primjerice e, sektor telekomunikacija je problematičan i potrebno je postići brzo napredak u tom području, kao i što je potreban napredak u području um, medijskog okruženja. Zadovoljni smo uh, što je došlo do poboljšanja u smislu smanjenja broja napada na uh, novinare. Gospodin Tenok je o tome govorio kada je govorio o izvješću za Crnu Goru, no unatoč tome i dalje postoji e, ozračje u zemlji e, koje ne potiče rad e, medija. A Europska unija je zapravo tražila da se ukine pred, zakon o klevetama koji je pripotojao u Crnoj Gori i zapravo to je bilo to, razlog tome e, bilo je e, i zbog toga što neki e, mediji napadaju i javni dignitet i određene aktiviste. U svakom slučaju potreban je i mehanizam za autoregulaciju medija. I isto tako smo kao izaslanstvo razgovarali e, sa brojnim organizacijama civilnog društva, njihov je angažman potreban, veći angažman. Također e, s određene skupine u zemlji suočavaju s određenim problemima, kao što piše u deklaraciji. Postoje problemi s određenim etničkim e, manjinama. Recimo s Romima to je nešto što je specifično i za druge dijelove Europe. Zatim žene, prije svega u gospodarstvu, se suočavaju s problemima, pogotovo u e, sivoj, sivom gospodarstvu. Suočavaju se s problemima e, neprijavljenosti, neprijavljenog e, rada, zatim sa obiteljskim nasiljem i tako dalje situacija u Crnoj Gori je puno bolja nego u brojnim susjednim zemljama, ali i dalje e, postoje problemi vezani primjerice u diskriminaciju na radnom e, mjestu. I kao izaslanstvo smo odlučili e, susredotočiti na razgovor o osobama, statusu osoba s invaliditetom, njih je otprilike 10%, E, imaju problema sa pro, e, pronalaženjem zaposlenja. Vlada tu pokušava nešto napraviti, ali to se ne događa brzo. I e, primjerice osobe s invaliditetom ne mogu ući u parlament iako je vlada otvorila e, javni natječaj prije dvije godine da im se omogući pristup parlamentu, međutim e, to još nije napravljeno. Mi smo imali jednu osobu s invaliditetom kao člana našeg izaslanstva i sasvim je iz tog razloga već e, dobro da smo to pitanje pokrenuli. Zatim smo izdali nekoliko preporuka Crnoj Gori potrebno je smanjiti razinu neformalnog gospodarstva, e, treba isto tako podržavati održivi turizam. Svi, e, sve preporuke su u deklaraciji, također smo se susreli s premijerom i zamjenikom premijera i bili smo zadovoljni što su članovi izaslanstva mogli otvoriti niz pitanja. I u tom smislu model koji je Crna Gora e, usvojila za pristupni proces a to je da su prvo otvorili e, poglavlja 23 i 24 i drže ih otvorenima tijekom cijelog pristupnog e, procesa. Taj pristup je jako e, koristan zato što na taj način stalno možemo otvarati pitanja vezana uz vladavinu prava koja su problematična. I na kraju bih htjela reći da smo mogli također posjetiti ob objekt gdje smo e, mogli vidjeti probleme u provedbi e, poglavlja 23 i 24 e, pri su posjetili smo Solanu u Ulcinju i i Radi se o proizvodnji, ona je donedavno poslovala, nije jasno zašto je prestala poslovati. E, tvrtka je, koja je imala koncesiju za Solanu je bankrotirala. Nije baš jasno što se dogodilo i e, u, sastali smo se sa stečajnim upraviteljem i predstavnicima civilnog društva. Problem je to što je pravni proces e, vezan uz stečaj je nešto što sprečava, otežava ponovno pokretanje e, poslovanja i zapravo milijuni ptica se hrane u solani prije nego što dalje nastave letiti jadranom. I ako se nešto hitno ne poduzme u roku iduća 24 tjedna, vjerojatno će tu situaciju više neće biti moguće riješiti i zapravo i milijuni ptica više neće moći koristiti za hranu prije e, daljnjeg odlaska preko Jadrana. Isto tako bih htjela istaknuti brojna druga područja, područja vezana uz e, pravnu stečevinu Europsku, Europske unije, vezano uz gospodarski razvoj, uz zaštitu okoliša i tako dalje. Tijekom našeg posjeta nismo zapravo e, izbjegavali teška pitanja, ali drago nam je da smo došli do zajedničke deklaracije i hvala svima e, koji su dali doprinos našem uspješnom posjetu. Hvala, gospođo Doc. Čini se da ste doista vrlo um, entuzijastični u pogledu uh, ove uh, teme. Gospodin Tenok ima riječ. Nažalost, nisam mogao doći u posjet eh, s vama, ali uskoro ću ja poći u posjet eh, tamo. Prema onome što ste rekli, čini se da ste vi se bavili istim političkim temama kao ja u svom izvješću. Mislim da tu ne postoji puno divergencije između vaših zaključaka i onoga što sam ja iznio u službenom izvješću parlamenta prije nekoliko tjedana. Pitam se imate li određene kritike prema mome izvješću za parlament. I niste e, spomenuli jeste li možda u nekoj fazi razgovarali sa gospodinom Đukanovićem ili e, visokim državnim e, du, dužnosnicima o sve većoj ulozi Rusije. Ona je posljednjih mjeseci sve aktivnija u Srbiji, pokušava na neki način pokazati mišiće svojim utjecajem pogotovo s obzirom da se Crna Gora e, pridružila e, sankcijama, režimu sankcija protiv e, Rusije, a istovremeno Rusija je ulagala jako puno u nekretnine na crnogorskoj obali. Hvala gospodine Tenok. Hvala lijepa. Ja želim potvrditi sve ovo što je spomenula gospođa Doc. Dakle, uz poteškoće i sasvim e, očekivane i logične sukobe koji postoje u crnogorskome društvu i crnogorskoj politici, ipak e, su parlamentarci u stanju postići relativno kvalitetne kompromise, što nažalost nije često situacija sa ostalim e, zemljama. Ono što je po mom mišljenju najveći problem te zemlje je u tome što e, opozicija, ako je vlast, vladajuća ekipa socijaldemokratska kao što kaže gospođa Doc, tada opozicija nije u klasičnom europskom smislu konzervativna. Opozicija je zapravo ona opozicija koja je bila protiv Crne Gore u referendumskom razdoblju. I to je zapravo veliki problem kada imate snažnu opoziciju koja de facto E, nije željela zemlju u kojoj mora djelovati i to je poteškoća koja je svakako velika, ali unatoč tome postoji sposobnost postizanja, postizanja kompromisa. Ja mislim da su mi na kraju postigli, usvojili dobre dokumente, dakle i deklaraciju i preporuke i ja preporučam da te dokumente koristimo. Jedan od prigovora koji se čuo u raspravama je bilo da nema jasne korespondencije između naših dokumenata, dakle rezolucije Europskog parlamenta i dokumenata koje usvaja zajednički parlamentarni odbor, što zapravo nije logično. Ti dokumenti, ako je ikako moguće, trebali bi biti u, u, u suglasnosti. Zato ja preporučam, budući da smatram da su ti dokumenti dobri, da ih koristimo u našim e, nacrtima naših parlamentarnih dokumenata. Mislim da su dokumenti odnosno rezolucije i deklaracije pokrile uglavnom sva važna područja i o tome je prilično detaljno kolegica dosta izvijestila, pa ja nemam potrebe o tome e, e, dalje govoriti. U svakom slučaju radi se o zemlji koja ima perspektivu na europskom putu i bilo bi dobro sačuvati tu vodeću ulogu e, Crne Gore. Ono što je problem, a vezano je uz pitanje koje je postavio gospodin Tanok, je što ne postoji jednaka podrška za potporu pristupanja Europskoj uniji i NATO-u i u tom dijelu jedan dio crnogorske politike zapravo više slijedi srpsku politiku i to je problem s kojim ćemo se svakako morati suočavati i razlog zašto sam se ja u Europskom parlamentu zauzimao za to da imamo na neki način cjeloviti koordinirani pristup e, pristupanju svih zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji zato što su one vrlo snažno povezane. Ja sam sam ovdje naznačio jedan primjer povezanosti crnogorske politike i politike koja se događa u Srbiji. Hvala lijepo. Hvala kolega Radoš. E, podsjetili referendum u Crnoj Gori koji treba malo to opet staviti u, u fokus našeg sjećanja. Dakle, tamo je 50%, 55% to isto treba se sjetiti jedna kreacija od međunarodne zajednice nametnutog postotka koji je bio vrijedan da referendum bude važeći. E, što se tiče dokumenata koje usvajaju zajednička parlamentarna tijela, kako god se ona zovu, i poveznica sa izvješćima koje parlament radi o pojedinim zemljama, to je također jedno bitno pitanje i nisu uvijek nužno ti dokumenti jednakog sadržaja. To se često vidi i zbog načina donošenja odluka svi ovi dokumenti zahtijevaju pristanak e, zemlje partnera, odnosno pridružujuće zemlje ili u nekom drugom statusu, što ne znači nužno da ćemo baš uvijek sve političke poruke moći imati u zajedničkim dokumentima, to se vidjelo u niz niz primjera, ali ono što mi se čini još bitnijim je da eho naših političkih signala i poruka, bilo u zajedničkim dokumentima i deklaracijama, bilo u izvješćima, nađe svoje mjesto i u dokumentima koje radi komisija, i u zaključcima vijeća i na taj način se pravi utjecaj i upliv Europskog parlamenta u formuliranje vanjske politike i naših odnosa sa trećim zemljama osjeti u kontinuitetu politike Europske unije. Gospođo Doc, možda par riječi, a pogotovo ovih nekoliko pitanja u vezi susreta sa predsjednikom e, Đukanovićem i ono što je relevantno kakav je trenutno utjecaj Rusije u Crnoj Gori. Hvala. Hvala i hvala na pitanjima. Kad je riječ o referendumu i o političkim sukobima u Crnoj Gori, mislim da je jedna od e, razlika između Crne Gore i brojnih drugih zemalja regije, kao što ste rekli, referendum e, je bio vrlo tjesan po rezultatu i kao što je gospodin Radoš rekao, stavovi političkih stranaka tijekom referendumskog e, razdoblja i dalje postoje i otuti politički sukob. Ali ono što se nije dogodilo su podjele u tom smislu u pogledu e, članstva Europskoj uniji. Tako da postoji opće, e, opća podrška članstvu Europskoj uniji, neovisno o različitim stavovima o referendumu. Ne kažem da ne postoje subtilnosti ovdje, ali ono gdje postoje e, razlike je su stavovi u pogledu članstva u NATO. -u. Tu trebamo biti pažljivi. Gospodin e, Tanok e, radi na parlamentarnoj rezoluciji i tu trebamo biti pažljivi. Ali u svakom slučaju da postoji niža razina podrške članstvu u NATO-u nego članstvu u eh, EU i u tom smislu je važno ovo što je rekao gospodin Radoš. Kad je riječ o izvišću izvješću gospodina Tanoka, ja sam sigurna da je čuo da su različite stranke koristile e, to izvješće za vlastite ciljeve, kao što se može pretpostaviti. Isto tako, e, kada smo bili tamo, pokazali su mi novinska izvješća e, koja su vrlo različita. Jedne novine su napisale da izvješće gospodina Teneka kaže da je napredak sjajan, a e, drugo novinsko izvješće je pokazalo upravo suprotno. Oni su tvrdili da e, izvješće gospodina Taneka govori da nije napravljeno, e, da, da nije posebno dovoljni napredak i tako dalje. U svakom slučaju ja mislim da je ovo jako dobro izvješće i ako e, su svi zadovoljni cijelo vrijeme, uvijek, to vjerojatno znači da nisu postavljena teška pitanja. Kad je riječ o ruskom utjecaju, kao što je rekao prije svega predsjedavajući, Crna Gora je jedna od rijetkih zemalja regije koja je, e, sto, je u potpunosti uskladila svoju vanjsku politiku s e, onom Europske unije. To ima i određenu cijenu i mislim da je važno da to e, prihvatimo. I mi smo to i napravili u razgovorima s gospodinom Đukanovićem i treba pohvaliti Crnu Goru što je usvojila e, stav Europske unije. Kad je riječ o tome da se to koristi od strane Rusije, to nije nešto o čemu smo razgovarali. Gledam e, članove izaslanstva koji nisu mogli doći u posjet. U svakom slučaju mislim da to nije nešto što je iskrsnulo u raspravi i dobro je da nije bilo e, pokušaja da se putem investicija utječe na vanjsku e, politiku. Hvala. I think... hvala Doc. Ako ne varam čekamo gospođu Makovej da nam se pridruži. Možda još jednu završnu riječ o Crnoj Gori. E, koliko god bi oni htjeli da se pridruži Crnoj Gori, istovremeno imaju nekih ambicija prema NATO. Dakle, možete li nam reći kakav je vaš dojam u vezi s tim, kako napreduju glede pridruženja, e, odnosno glede članstva NATO? Da, pa jasno je da je vladi jako stalo da se pridruže NATO Savezu kada se radi o onim područjima o kojima naše izaslanstvo može legitimno nešto reći, jer mi se sam bavimo pridruženju Europske unije. Dakle, mnoge odredbe u vezi s vladavnom prava u poglavnjima 23. i 24. tiču se također um, određenih uvjeta nužnih za pristup NATO savezu i pregovorima koje NATO vodi s njima o, o članstvu. Dakle, u vezi s tim stvarima govorili smo o članstvu u NATO savezu i kao predsjednica izaslanstva i drugi članovi izaslanstva možda imaju drugačije mišljenje, ali moj dojam je taj da je jako važno da se usredotočimo prvenstveno na pitanja koja se tiču vladavine prava, jer kao izaslanstvo e, legitimni smo e, da raspravljamo o tim temama Mm, dobro, hvala. Najviše gospođo Doc. Ovim zaključujemo temu na dnevnom redu koja se tiče sjednice dakle, prometalnog odbora e, za pridruživanje stabilizaciju koja je održana u ne u Podgorici. Dakle, dobro bi bilo da nađete neke rješenja za te ptice koje ste spomenuli u narednim tjednima. Gospodin Makavej još nije tu. Možemo li provjeriti, možda se provjeriti da li je na putu ili... Ne vidim nikog drugog kolega koji je nazočan. A, tu ste, dobro. Možda bi bilo dobro, gospođo Elior, dok čekamo gospođu Makovej, da nas izvjestite o sastanku koji ste imali u Tirani koji je održan 16. i 17. ožujka zajedno sa još petro kolega, pa ćemo onda dati gospođi Makove riječ. Evo, trebalo bi doći za, za minutu. Dakle, njoj ćemo možda najprije dati riječ, pa ćete onda moći vi govoriti. You could say it. Yes, Voilà, Madame McAvey has joined us. Uh, Gospođa nam se pridružila. Završna točka našeg dnevnog reda je izvještavanje sa sastanku koji je održan u Tirani prije koji tjedan u Albaniji. Dakle, možda nas možete uputiti o glavnim zaključcima i razgovorima. Juče smo čuli tijekom glavne rasprave juče da gospodin Jakovčić nije bio baš zadivljen uh, općom općom situacijom. Možete li ponoviti što ste rekli za jučer? Jučer tijekom rasprave o izvješću o Albaniji, gospodin Jaković koji je bio u vašem izaslanstvu, nam je stavio do znanja da je došlo do nekih čudnih situacija, da se tako izrazim, tijekom e, vođenja tog sastanka, tako da biste nas možda mogli uputiti to što se dogodilo. Da pa, većinom vremena koje smo proveli na toj misiji u, u Albaniji o sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji e, bilo je čudnih stvari da koristim vaše riječi. Dakle, od osam sastanaka samo tri navrata je mogu doći do usvajanja preporuka, a na ostalih pet do toga nije mogu doći. Svi sam jednog, ne prošli mjesec, već prošle godine, onaj sastanak koji je održan u Strasburu, e, bio je dosta kaotičan, ljudi su ulazili, dolazili, odlazili, galamili, e, no ništa se nije osvajalo. No to je dio naše uloge, surađivati s njima i navikavati ih na demokraciju, na kompromise, na pregovore i na suradnju između pozicije i oporbe. Dakle, vratimo se na prošlomjesečni stav, odnosno misiju. Imala je ograničenog uspjeha u smislu da preporuka nisu mogle biti usvojene. Usvojili smo izjavu od strane dva su predsjedatelja izaslanstva Europskog parlamenta i albanske, albanskog izaslanstva. E, oni koji su na vlasti je socijalisti, a demokratska stranka je u uporbi. a u našem prethodnom sazivu Europskog parlamenta bila je suprotna situacija. Ključni prioritet koji je uspostavilo povjerenstvo jest jeste e, borba protiv prevare, korupcije, uspostava pravde, pravosuđa, borba protiv e, pranja novca, kriminaliteta, tako da smo prvenstveno na to usredotočili. Ono što je rađeno na pravosudnoj reformi i provedbi, to su ključni elementi. Što se tiče političke atmosfere, ona je izrazito napeta došlo je do još e, većeg pogoršanja izazvanog nedavnim e, skandalima prije, prije mjesec i pol, e, izvanim navodima dva zastupnika parlamenta upućeni protiv predsjednika e, albanskog parlamenta, gospodina Mete, koji je navodno naredio političko ubojstvo. Održao smo sastanak s gospodinom Metom i poslali smo pitanje da li se namjerava povući e, s mjesta s mjesta predsjednika parlamenta s mjesta glasnog govornika parlamenta on je rekao da ne e, onda se ispostavilo da su dva zastupnika koji su iznijeli te tvrdnje da su uhićeni zbog e, klevet te i pred, e, glasnogovornika parlamenta. Dakle, tu imamo očitu političku borbu. Ja sam bio svjedokinjom tome i svi smo mi vidjeli to. Dakle, prije kada je demokratska stranka bila na vlasti, a socijalisti u oporbi, oni su bojkotirali, sada je suprotna situacija. svakom slučaju u sporazum iz prosinca 2014. E, u kojem su gospodin Kukan Frankenstein određenu ulogu je postignuta. E, treba reći da e, ako ste u vladajućoj stranci Odnosno, ako ste zastupnik e, i šest mjeseci vas nema u parlamentu, ne glasate, ne dolazite, onda nećete primati više plaću. Dakle, toliko maksimalno može trajati taj bojkot. Sreli smo se s premijerom, predsjednikom parlamenta, predsjednikom Albanije, gospodinom Našanjem, zatim s predsjednicima građanskog društva, radnom skupinom o reform pravosuđa i nevladnim organizacijama koje rade s njima. Susreli smo europoslanike, europoslanika Europske unije koji dolazi iz Hrvatske i druge europoslanike. To je bio jako važan e, sastanak e, koji je imao cilj da se dođe do nekih objektivnih informacija u biti, iako je došlo od nekog napretka u borbi protiv korupcije, ima nekoliko predmeta, odnosno slučajeva uspješnih, ali to je samo početak. Problem je e, povjerenje u državnog e, tužitelja. Čuo sam da nema e, velikog povjerenja E, državnog tužitelja koji je isti u prethodnom režimu, dakle niti od strane politike, odnosno oporbe, niti od strane stanovništva, no eto to je nešto što nam dojam koji su nam prenijeli veleposlanici Dakle, ima donekle uspjeha u borbi protiv korupcije, rekla bih da je to dosta ograničeno, zatim što se tiče reforme pravosuđa, to je isto tako ograničen napredak i ograničen napredak je ostvaren isto tako u javnoj upravi. Sve to na papiru, znamo da je najvažnija provedba i to je i onaj najteži dio, najteži zadatak za ostvariti. I ovdje smo bili jednoglasni Pregovor Albanije za pristup Europskoj uniji može imati pozitivan učinak na reforme koje su tijeku i kao što je to bio slučaj s brojnim drugim zemljama kandidatima, to je važno za sam postupak, jer kada se dođe do kraja i kada se priključi Europskoj uniji, e, da li će do toga doći ili ne i za koliko godina, a u svakom slučaju važno je da dođe do tih reformi jer to je ono što mijenja zemlju i to je ono što je u biti važno. Želim reći da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Albanije da ima svoj pravilnik i namjeram ga predložiti na usvajanje Jer nitko nije poštovao vrijeme ili vrijeme, vrijeme za govor, ako bi neko dobio riječ, onda bi do, govorili do nedogled, onda imamo ljudi, drugi ljudi koji nisu, koji ne bi dobili riječ, onda sam održavao i sastanak sa potpredsjednikom demokratske stranke, a on uopće nije bio niti u zemlji. I četiri ministra su izvješćivala ovom parlamentarnom povjerenstvu i govorili su nam što su napravili u ključnim reform, područjima reformi i mi smo govorili da to nije normalna demokracija, da svi mi kod nas u nacionalnim parlamentima i drugim ljudi zovemo ministre i druge da podnose e, izvješća i onda im postavljamo pitanja i kritiziramo ih ako nešto nije u redu. Zašto nije došao samo jedan, već četiri. Uglavnom oko toga je vođena velika rasprava. Stvar je više manje razjašnjena, riješili smo taj problem. E, prije nego što je započeo sastanak za pridruživanje i stabilizaciju, tu su bili mediji prije početka sastanka, No, pa kao što sam rekao, svjedočila sam se da je tu jednako političko ponašanje i napetosti kao kao i prethodni put. Dakle, jednaka je situacija koja god strana stranka bila na vlasti. Što tiče preporuka, Europski parlament je uložio velike napore. Dva puta smo izrađivali kompromisne amandmane, dakle dva puta od tih dani i pol koliko je trajala, misija. Zbog jednog ili dva koje nisu e, svi htjeli usvojiti, nisu htjeli usvojiti preporuke. No, svi su svakom rekli da su jedan i pol unaprijed odlučili da neće usvojiti preporuke. Dakle, ono što hoću reći moramo imati pravilnik. Jer ne možemo usvojiti preporuke ako ih neće usvojiti velika većina. Što je to velika većina? Dakle, to su neke stvari koje moraju biti jasne. Dakle, kao što sam rekao, ja ću izraditi taj pravilnik, odnosno poslovnik, pa ću ga predložiti osvajanje za sporazum pridruživanja i stabilizacije. Hvala. Hvala gospođo Makove i sada mi malo jasnije što je, što htio reći gospodin Jakovčić kada se radi o vođenju sastanka. Sada predem riječ gospođi Suzane Milior koja je bila u tom izaslanstvu. Izvolite. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Po prvi put sam u jednom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, tako da imam određene subjektivne dojmove. Gospođa Makove je pokušala opisati kako je bilo teško voditi razgovore. I ja se pitam a glavno prijeporno pitanje bilo je sudjelovanje trojice ministara na ovom sastanku i zanimalo nas je je li situacija uvijek takva ili e, postoje određena pravila u smislu da samo e, ministar vanjskih poslova e, sudjeluje ne mogu procijeniti kakva je inače kod njih situacija, ali e, slažem se, to je nešto što je potrebno pojasniti kako bi postojala jasna pravila što se tiče sastanaka odbora za stabilizaciju i pridruživanje. E, moj dojam što se tiče Albanije je sljedeći. Čini mi se da se ulaže veliki trud da se na političkoj razini pokrenu stvari i da se ostvari napredak. E, ono što je važno je uključiti i civilno društvo jer e, postoji taj jaz između politike i građana. E, kolega Fleckenstein je o tome govorio jučer i rekao je da je važno da sami građani primijete da dolazi do pozitivnih promjena. Jedino onda se može živjeti demokracija. Smatramo da je cijeli taj proces u toku, ali kao što je rečeno pokrenute su zakonske promjene i trebamo sada sačekati i vidjeti što će se dogoditi u budućnosti. Šlajn. Hvala dajem riječ. Kolegici Šlajn, izvolite. Hvala. Ja sam sudjelovala u radu izaslanstva i kao što je to rekla gospođa Makovej, najveći problem s kojim smo se suočili jest E, teška politička nestabilnost, dakle teško je voditi dijalog između pozicije i oporbe. Dakle, to možda oduzeti legitimitet institucijama, dakle možda je potrebno povratiti povjerenje građana u instituciji. Ta politička nestabilnost e, koja je ilustrirana brojnim napetostima do kojih je došlo i tijekom naših sastanaka Možemo samo nadati da će biti smanjeno narednih mjeseci. Imamo jako važne administrativne izbore koji će biti vođeni u lipnju. Ja se osobno nadam da će nakon tih izbora doći do promjene da će se moći favorizirati dijalog koji je ključno značaja za reforme. Neke reforme ostvarene su gled ovih pet prioriteta, to je već rečeno. Sve se to može usavršiti naravno reforma pravosuđa, evo, spostavljena ta ad hoc komisija, mora spuno inzistirati na tome, e, prava komisije iz Venecije moraju se primijeniti, moramo depolitizirati ne samo sudce, već i javnu upravu. Profesionalnost, neovisnost sudstva jako je važna kako bi se e, učvrstile, kako bi se imale jake demokratske institucije. Zatim borba protiv kriminaliteta. Nastoji se bolje raditi, surađivati, treba imati bolju suradnju između policijskih e, službi. Razgovarali smo s Albancima o tome, mislim da je sastanak bio važan s tim u vezi. Slažem se s kolegicom Melior kada kaže da je nužno puno bolje uključiti u ovaj postupak građansko društvo koji mogu dobro pratiti postupke koji se vode, a da ne sudjeluju s prve ruke u političkim e, aktivnostima, nadam se barem. I dobro bilo da se uspostave nepristrani mediji koji su jako važni kao jamci demokratičnosti. Nadamo se da ćemo tijekom sljedećeg sastanka ostvariti bolji dijalog i da ćemo moći doći do dobrih zaključaka. Hvala vam, gospođo Šlans. Much, Mr. to, to for the contribution. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti izvjestiteljici i informacijama koje smo dobili o Albaniji, jer oni koji upoznati s razvojem situacije u Albaniji, znaju da je današnja situacija rezultat e, prethodno učinjenih pogrešaka, ali isto tako i rezultat pogrešaka koje smo mi u Europskom parlamentu prethodno napravili. Jedan od glavnih zaključaka e, sporazuma koji su dogovorili gospod Kukan i Fleckenstein jeste da dva glavna kluba zastupnika jeste da se moramo držati vlastitih preuzetih obveza, da se ne podržava bezuvjetno nijedna od te dvije strane, da se naprave dvostruke provjere kad je to nužno, jer oni su se navikli na to da se pozivaju na europske pučane ili socijaliste kako bi oni promovirali njihove vlastite agende, ideje, a istovremeno ne dajući pouzdane informacije kojima smatraju da se treba e, neupitno vjerovati. Dakle, to, te informacije treba provjeravati i zatim moramo imati, biti jednoglasni glede ključne stvari u Albaniji, jer znamo da je uloga Albanije u regiji tako, tako važna, jer pogledajte ovu zadnju izjavu, nesretnu izjavu koju je napravio premijer Rama glede odnosa s Kosovom. Drugo, vjerojatno bi trebalo izvući neke lekcije iz načina na koji se ponašaju dvije glavne strane u tirani. Moramo doći do zaključka koji je najvažniji za naše klubove zastupnika, a to je da moramo imati sposobnost i hrabrost ponekad distancirati se od naših sugovornika kada je to nužno kako bismo pokazali da onda kada se nešto dogovori kada se obje strane dogovore, onda se tu preuzima obveza i da postoje jednake sankcije za obje strane ukoliko se ne poštuju pravila. Jer kada vidimo kako su se stvari razvile u zadnje vrijeme, postoji jasno naginjanje u bio strana da se političke igre vode, dakle da se prebaci na Brisel eh, i Europski parlament ono što se može rješavati samo u Tirani, odnosno u Albaniji. I treba stati s ovim prethodnim pričama kada premijer, nebitno ime, nebitna stranka iz koje dolaze, dakle koji su prihvaćeni bezuvjetno, a krivnja je bačena 100% na, drugi, na drugu stranu i onda smo došli do krajnjih napetosti u Albaniji. Evo ga, e, u bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji e, imamo istu situaciju gdje obje strane moraju jednaku odgovornost preuzeti za stabilizaciju. Hvala gospodinu Vostinaru, Monika će dodati još par riječi. Da, hvala lijepa. Zahvaljujem kolegama na komentarima surađujemo u dobru i zlu, a e, posebno što se tiče komentara gospođe Melio ili gospođe Schlein. E, da, slažem se da je potrebno pružiti potporu stvarnim mjerama čiji je cilj ostvariti napredak. E, ne radi se o tome da treba pružiti potporu e, svemu, čak i ako je loše, zato što je riječ o sestrinskoj stranci. E, znamo da je tijekom proteklog mandata došlo do blokade socijalista zbog toga što je svaka stranka podržavala sestrinsku stranku. A E, to je došlo do izražaja i na sastancima sa e, predstavnicima civilnog društva u travnju koji su nam rekli da im se takvo postupanje prošle godine nije svidjelo kada je svaki klub zastupnika iz Europskog parlamenta stao na stranu konkretne stranke koja je iz te političke obitelji. E, ljudima to nije prihvatljivo, oni žele E, vidjeti e, što je što, koje su stvari dobre, koje su loše, bez obzira na to iz koje političke obitelji je neka stranka. Isto tako moramo biti svjesni toga da veći napori moraju biti usmjereni na organizaciju civilnog društva koje je potrebno uključiti. One trebaju aktivno sudjelovati E, kako bi pružile e, pomoć, budući da postoji veliki jaz između Tirane i ostatka zemlje. Ostatak zemlje živi u siromaštvu, ne postoji dovoljno informacija i situacija je e, takva da tamo nema nikakve veze s pristupanjem Europskoj uniji. Postoje velike razlike. Dakle, civilno društvo je element kojim se trebamo ozbiljno pozabaviti. I sigurna sam da ćemo sljedeći puta uložiti podjednake napore ili čak i više, kao što sam im i rekla, e, kako bismo e, dovršili preporuke, jer preporuke su na dobrobit zemlje, a ne u našu korist. Mi to ne radimo zbog sebe, nego zbog Albanije. Hvala vam lijepa, zahvaljujem kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u ovoj zahtjevnoj misiji. Hvala lijepa gospođo Makovej. Doista se nadamo da ćemo uspjeti što je prije moguće usvojiti poslovnik. Ja sam e, tijekom prethodnog saziva sudjelovao na nekima od sastanaka e, na kojima je bio vaš prethodnik i Edvard Kukan je morao otići. E, naravno, dojem je loš što se tiče načina na koji se održavaju ovi sastanci, loša je politička poruka. Tri odlomka o kojima smo razgovarali u odnosu na Crnu Goru pokazuju koja je razlika. Osim toga postoji polarizacija između e, pozicije i opozicije ne samo u Albaniji nego i u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedonije. To je loš e, signal, loša poruka e, što se tiče same dinamike koju želimo ostvariti. Želimo vam eh, puno sreće, primili smo na znanje sve poteškoće s kojima ste bili suočeni i nadamo se da će sljedeći sastanak biti uspješniji u smislu zaključaka. Samo nekoliko riječi eh, da bude sasvim jasno. Mediji su bili prisutni eh, i sve divno i krasno kao što je bilo i u Moldovi a mediji e, su mogli vidjeti, pa pogledajte, svađaju se i u parlamentu. To zapravo ne ostavlja dobar dojam, a ljudima je ondje dosta skandala i sukoba i kada su vidjeli da dolazi do sukoba s nama i to ni zbog čega, to je loše za sve i svi su to imali priliku vidjeti. Hvala. E, zahvaljujem, ovime zaključujem sastanak. Sljedeći sastanak će biti početkom svibnja. Hvala svima.